Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi kolege, mislim da bismo trebali započeti. Redovi još nisu popunjeni, ali nadam se da će se to promijeniti tijekom prije podneva. Sve vas srdačno pozdravljam i velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti ovdje na plenarnoj sjednici našeg međuparlamentarnog odbora na temu kulturna baština, europska kulturna baština. Već jučer smo održali tri paralelne sjednice, radna panela koja su bila vrlo plodonosna i danas ćemo se ponovno ne samo tematski vratiti na njih, nego će i predsjedavajući jučerašnjih panela, dakle moja kolegica Silvija Kosta, kolega Dijakono i kolegica Sabine Ferhajen će kasnije dati kratak pregled o održanoj raspravi kako bismo svi dobili uvid u to što se raspravljalo na drugim panelima. No, za sada mogu reći da me jako raduje da danas, za razliku od jučer, da imamo prijevod na sve službene jezike Europske unije. Osim toga, drago mi je da se današnji događaj odvija pod pokroviteljstvom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija. To naglašava veliku važnost koju parlament pridodaje ne samo Europskoj e, godini baštine, već i nacionalni parlamenti iako gospodin Tajani je nažalost kratkoročno mora otkazati svoje sudjelovanje zbog drugih obaveza i zato se ispričava. godišnjica kraja svjetskog rata nas podsjeća na raznolikost europske kulturne baštine, ali i kontradiktornosti i izazove koje se postavljaju u ovome kontekstu. <clears throat> Stoga ću sada reći nešto o današnjoj temi čime ćemo se baviti, dame i gospodo, kolege i kolegice, dragi gosti. Europa stoji pred velikim izazovima, možda najvećim izazovima s kojima se naš kontinent suočio zadnjih nekoliko desetljeća. Gospodarske nesigurnosti, prije svega zbog međunarodnih trgovinskih odnosa koji se mijenjaju, dakle sukobi, razdori i promjene u odnosima moći u globalnom okruženju. Zatim migracijski tokovi, i integracijski napori koji se poduzimaju u vezi s time, zatim intenzivna rasprava o današnjici i o sutrašnjici europskog projekta. To su teme koje dominiraju trenutačnom raspravom o Europi i njezinoj stvarnosti. S obzirom na sve te izazove, neki su možda skloni tome da kulturu više ne smatraju političkim prioritetom niti centralnim instrumentom za svladavanje ovih izazova no ja upravo to tvrdim. Kultura je najkorisnije i najučinkovitije sredstvo kako bi iznašli dobre odgovore odgovore vezano uz budućnost Europe i kako bi se suočili sa krizom na kontinentu koja izgleda da se pretvara u krizu identiteta i kako bi sada prikazala tu krizu padaju mi na pamet tri pitanja tko smo, od kuda dolazimo i kamo želimo poći. Ova osnovna pitanja su e, bili vrlo važni motori za Europsku godinu kulturne baštine 2018. koja je nakon početnih poteškoća Zahvaljujući zajedničkim naporima Europskog parlamenta, država članica i Europske komisije ipak potaknuta uz pomoć brojnih e, civilno-društvenih organizacija. Ne samo e, prema imenu je ta godina kulturne baštine europska i što se tiče ambicija i zacrtanih ciljeva, ona zaslužuje nositi ovo ime. Unatoč jezičnim i nacionalnim granicama, kultura ujedinjuje europske narode i civilizacije i potiče zajedničku komponentu kulturnog nasljeđa. To ne vrijedi samo u okviru vremenske perspektive, već je to i krilatica koja zvuči ovako. Our heritage where the past meets the future. Današnja sjednica, današnji sastanak služi tome da mi u svojoj ulozi kao političari i građani razgovaramo o različitim aspektima i potencijalima kulturnog nasljeđa. Jer kulturno nasljeđe i nakon 2018. mora imati središnju ulogu u okviru europske politike. Ne samo stoga jer se pokazalo iluzornim da samo gospodarski obilježen europski projekt ne može razviti dovoljnu snagu kako bi očuvao naš identitet kroz duže vrijeme i kako bi se građani mogli identificirati sa europskim projektom. I kao što sam već i ranije rekla, kada smo prošle godine u Milanu otvorili Europsku godinu kulturnog nasljeđa ili ovdje na visokoj sjednici Cultural Heritage in Europe sa gospodinom Tajanijom Junkerom, ove godine i danas ne želim iskazati naivni optimizam, optimizam koji smatra da kultura može riješiti sve probleme Europe ili čak svijeta. Kao i svi drugi kao i sve druge pojave i kultura je ambivalentna. Ona može potaknuti pozitivnu i negativnu energiju. Može djelovati integrativno, ali i negativno. Ona može e, rušiti granice, ali i stvarati nove. Primjerice, kada se kultura koristi kao medij za šovinizam, izopćavanje ili instrumentalizaciju. Da, kultura je ono što nas razlikuje, ali isto tako ona nije nešto što nas dijeli, već nešto što nas povezuje. Povezuje gradove, zemlje, države članice, novo i staro, prošlost i budućnost. Na taj način je borba za kulturu u pozitivnom smislu kao što je i austrijski spisatelj Karl Kraus prije stotinu godina rekao, i danas e, bitka koju je potrebno voditi budnoga duha. Kulturno nasljeđe zahtjeva stalne napore da bi ga očuvali, kako bi se prije svega kulturno nasljeđe bi sačuvalo za budućnost, kao što je rekao i Goethe u Faustu ono što se naslijedi od svojih očeva moraš i čuvati. Dame i gospod, dakle moramo biti budnog duha i moramo iskazati trud kako bi postigli najbolje za Europu i njezine građane i građanke i kako bi sve to mogli primijeniti u svakodnevici. Puno hvala na vašoj pozornosti. Dakle, sada prelazimo na raspravu odnosno čućemo daljnje govornike i s obzirom na velik broj govornika i s obzirom na glavni cilj današnjeg sastanka, ja bih se usredotočila na iskustva država članica te mislim da bismo trebali organizirati jednu razmjenu iskustava. No prije nego što dam idućim govornicima riječ, ja bih spomenula nešto o vremenskom rasporedu. Dakle, molim vas da se držite vremena predviđenog za govor i kolege iz Odbora za kulturu znaju da sam ja to vrlo stroga. Dakle, nemojte prekoračiti svoje vrijeme i kada će se vaše vrijeme približiti kraju, ja ću vas upozoriti jer moramo biti pošteni prema drugim govornicima, dakle svi se moraju držati predviđenog vremena jer inače nećemo završiti u pola jedan. Dakle u pola jedan naši prevoditelji imaju stanku koju će zaslužiti. Dakle, vrijeme predviđeno za govor ovisi naravno i o broju predstavnika koji su se javili za riječ, ali maksimalno imate dvije minute na raspolaganju, tako da se znate već sada pripremiti za to. Suradnja sa nacionalnim parlamentom je također vrlo važna i stoga molim da oni predstavnici nacionalnih parlamenta koji se žele javiti za riječ da ispune formular koji se nalazi pred njima i tu mogu navesti u okviru kojeg panela se žele javiti za riječ. I na koncu, na kraju svakog panela tri tematska panela slijedi sažetak i potom rasprava i ja ću onda u skladu sa raspoloživim vremenom i u skladu sa brojem prijavljenih govornika odrediti vrijeme koje vam je na raspolaganju. A sada mi je posebno velika čast da prvo austrijsko predsjedništvo, odnosno gospođu Elizet Konrad mogu pozdraviti i dati joj riječ, a nakon toga dajem riječ Europskoj komisiji, odnosno gospođi Kristopolu i ja bih vas zamolila da sada uzmete riječ. Gospođo Kornfeld, izvolite i dobrodošli u Europskom parlamentu. Eh, hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi predstavnici nacionalnih parlamenta, hvala vam na ovoj mogućnosti da danas mogu govoriti o težištima austrijskog predsjedanja u području kulture. Ova spomenuta godina kulturne baštine 2018. predstavlja vrlo važno težište europskog predsjedanja, austrijskog predsjedanja Europskom unijom. Naravno, tu treba spomenuti i velike napore Europskog parlamenta koji je uložio kada je riječ o provedbi vrlo važnih inicijativa. Velik angažman vijeće doista vrlo cijeni i prima na znanje. Europska kulturna baština predstavlja vrlo važnu vrlo važan socijalan i gospodarski resurs koji sada postaje sve važniji. Dakle, to je pokretačka moć za oblikovanje budućnosti, poboljšava životnu kvalitetu, jača socijalnu koheziju. Čitav niz projekata Ruft genau diese i događanja u Europi upravo ima tu funkciju te naglašava važnost kulture. Dakle, stvaranje svijesti, svijesti o zajedničkoj kulturnoj baštini se na taj način pojačava, a ono što je osim tradicionalnog i povijesnog konteksta vrlo važno je da i govorimo o budućnosti. Dakle, na taj način želimo uključiti što veći broj građana i građanki, ali prije svega i mlade ljude. Želimo ih aktivno uključiti. U Austriji imamo jedan zasebni portal gdje se možete informirati o aktualnostima, o provedenim projektima, ali isto tako to je i platforma za projekte projekte koji se provode, ali i inicijative koje su tek u fazi planiranja. E, trenutačno imamo 268 projekata i u okviru austrijskog predsjedanja se održavaju i stručni sastanci. Primjerice, Europska konferencija o arhitekturi, zatim high quality building, kultura gradnje od 13. do 15. rujna održana. Ta konferencija se usredotočila na pitanje visoko kvalitetne gradnje za sve građane na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini, kako bi imali što kvalitetnije građevine. I želim dati i pogled u budućnost. Naime, mi ćemo u Beću održati završnu sjednicu Europske kulturne baštine 2018. 6. i 7. prosinca u Beću. Ta konferencija će se održati u dva bloka. 6. prosinca ćemo imati jedan javni dio konferencije gdje će se govoriti o europskim projektima i to će se e, događati u samom centru Beča. Osim toga tu očekujemo oko 600 uzvanika. Drugog dana, 7. prosinca, održat će se rasprave, govori, radne skupine u okviru zasjedanja. Nakon toga slijedi uručivanje nagrade i Twinning Award za nacionalne školske projekte. Jako nam je drago da će gospođa predsjedateljica prisustvovati ovom događaju koji će otvoriti zajedno sa našim e, ministrom Blumelom i povjerenikom Navračićom. Tom prilikom će i povjerenik Navračić predstaviti novi akcijski plan za kulturnu baštinu i pri tome će se prije svega raditi o pitanju održivosti godine kulturne baštine, primjerice održivi turizam, zatim participativno oporezivanje, i različiti izazovi. A pri tome će se staviti naglasak na best practice i na uključivanje mladih. Ono što je nama važno je da ciljevi europske godine kulturne baštine, da se njima bavimo i nakon isteka ove godine i želimo također i naknadne projekte nakon 2018. kako bi poduzeli što više mjera. Ova spomenuta održivost je jedna od pet prioriteta u akcijskom planu za kulturu od 2019. do 2020. i mislim da smo dosta uspješni u tome. Za vrijeme austrijskog predsjedanja bavimo se i e, budućom suradnjom unutar područja kulture. Od lipnja smo e, počeli voditi intenzivne rasprave i radimo na E, planu koji će biti usvojen 27. studenog. Što je pri tome važno? Mi smo tu stavili naglasak na odabrane prioritete, na konkretne i korisne rezultate, zatim praćenje napretka, uvođenje potrebne fleksibilnosti kako bi mogli reagirati na promijenjene okvirne uvjete i jača odgovornost svih država članica za provedbu. Osim akcijskog plana za kulturno nasljeđe, Europska komisija je dogovorila i neke druge mjere koje se prije svega odnose na razmjenu između država članica i razvojnu strategiju. Prije svega, to se odnosi i na jaču razmjenu među stručnim skupinama vezano uz teme kultura gradnje, klimatske promjene zatim standardi kvalitete kada se radi o restauraciji povijesnih građevina u okviru strukturnih fondova kao i participativno upravljanje kulturnim nasljeđem u smislu konvencije i e, prijenos znanja, studijska putovanja i europsko umrežavanje. Zatim još jedan važan aspekt u prijedlogu Europske komisije i kreativna Europa E, koji je predstavljen, taj program 30. svibnja 2018. I e, pregovori o ovom novom programskom razdoblju su također jedni od prioriteta našeg predsjedanja. Pri tome je naš cilj da postignemo što veći napredak. Mi ćemo na vijeću predstaviti izvješće. Paralelno s tim znamo da je ovaj dosije nešto o čemu se puno raspravlja u Europskom parlamentu. Puno hvala zastupnicima, gospođi Silviji Kosti na njezinom angažmanu. Isto tako čestitamo joj i na uspješnom predstavljanju izvješća krajem listopada. Poticanje kulturnog nasljeđa je centralni cilj ovog programskog razdoblja i također Mnogi projekti se financiraju sredstvima Europske unije. Prije svega 2018 je težište i jačanje svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti i zajedničkim europskim vrijednostima i rok za podnošenje prijava je sredina prosinca. Kulturno nasljeđe ne znači da gubimo um, E, fokus na inovacije 8. listopada u Beču je održana stručna za, e, stručni sastanak Content Made in Europe in a Digital Economy. Imali smo oko 360 stručnjaka iz područja medija i kulture, to je bila dvodnevna konferencija i tu se počela povela rasprava o europskim medijima i sadržajima i središnjim izazovima u ovom digitalnom dobu. U samoj srži stajalo je pitanje kako se domaći proizvođači medija E, printanih medija, glazbenih medija i tako dalje, kako mogu najbolje profitirati od digitalizacije i kako mogu ostati konkurentni i vidljivi. Digitalno gospodarstvo pruža, zahvaljujući podacima i uslugama, nove mogućnosti za širenje sadržaja, no ono što je pri tome važno da ovaj gospodarski i kulturni potencijal možemo koristiti, a istovremeno postoje velika potreba za raspravom vezano uz transparentnost, dezinformacije, pluralizam i kulturnu raznolikost, ali naravno i pravično oporezivanje i e, pravične naknade. Ova konferencija je pokazala da s obzirom na dramatične promjene u medijima da su potrebne, potrebni novi oblici suradnje. Raspravljali smo o novoj strategiji konkurentnosti, ali i o preprekama koje postoje. Zatim e, potrebna je rasprava između e, privatnog i javnog sektora, ali i zajedničke marketinške platforme. Ove rasprave su ukazale na to da postoji konsenzus oko toga da moramo stvoriti jednake uvjete za sve dionike. Jasno je da osim europskih platformi koje su aktivne unutar EU, da se moraju držati nekih temeljnih vrijednosti i propisa i to je naravno pitanje vladavine prava. Dakle, online platforme moraju snositi odgovornost za svoje aktivnosti. A što bi bila godina kulturnog nasljeća pod, europskim, pod austrijskim predsjedanjem bez da se to može i e, osjetiti i vidjeti ovdje u Briselu. Dakle, mi smo stoga organizirali jedan program gdje se Austrija predstavlja kao moderna zemlja umjetnosti i naravno mi vas sve srdačno pozivamo da doživate kako se prožimaju tradicija i povijest i umjetnost i na taj način dobijete novi uvid u našu bogatu povijest. Bozar je naravno vrlo važan partner ovdje u Briselu kada je riječ o kulturnim događanjima. Nadam se da sam vam uspjela dati kratki uvid u aktivnosti austrijskog predsjedanja i puno hvala na vašoj pozornosti. Hvala, gospođo veleposlanice, a sada riječ dajem Europskoj komisiji i gospođi Fido. Imate riječ isto maksimalno 10 minuta. Lijepo da ste ovdje danas s nama, gospodin. Izvolite. Thank you, Chair, dear Petra, honorable members of... Hvala, um, gospođo predsjedavajuća, draga Petra. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, kolege. Velika mi je čast što sam danas ovdje, svjesna sam da su mnogi od vas e, putovali, doputovali iz daleka i hvala vam što ste nam posvetili ovo vrijeme. Za vrijeme današnje rasprave e, imat ćemo priliku razgovarati o tri teme koje su vrlo važne u kontekstu Europske godine kulturne baštine. Kulturni identitet, očuvanje, konzerviranje i restauriranje kulturne baštine te kulturna baština i obrazovanje. Prije nego što krenemo sa raspravom, htjela sam sa vama podijeliti što ja mislim o tim temama, te iznijeti vam što smo uspjeli postići e, prošle godine. Europska unija je prava priča uspješnica i možemo stvarno biti uspješni. Preko 11.000 događaja je organizirano 2018. kako bismo obilježili našu kulturnu baštinu i na taj način došli do 6 milijuna ljudi. Bez podrške i ustrajnosti Europskog parlamenta ne bismo ni imali ovu godinu kulturne baštine i zbog toga bih vam željela zahvaliti. Također zahvaljujem zemljama članicama što su e, podržale našu inicijativu i što su e, javnosti pokazali što zapravo znači biti europljanin. Povjerenik Navračić će e, vam se obratiti danas, podne, A sve je ovo bilo moguće zahvaljujući napornom radu građana koji su uključeni u radu e, sa kulturnom baštinom. Muzeji, školi, škole, kulturne organizacije i tako dalje. Neki predstavnici tih institucija su i danas ovdje. I hvala vam svima što ste pomogli da uspješno organiziramo ovu godinu. Aktivnosti su organizirane na, decentraliziran način. E, surađivali smo sa svim zemljama članicama te sa širokim spektrum spektrom kulturnih organizacija. Hvala e, svim članovima odbora dionika koji su omogućili svim e, ljudima iz razno raznih područja da analiziraju veze između kulture i identiteta. I to me dovodi do moje prve teme. Dakle, analiza veze između kulture i identiteta bila je u samom srcu svih ovogodišnjih aktivnosti. Kako mi kao pojedinci se možemo kulturno izraziti? To je, eh, je li to odraz našeg identiteta, naša glazba, umjetnost, ples, književnost i tradicije nas definiraju. Ova je godina bila mogućnost i još uvijek je mogućnost da uh, ocijenimo sami sebe kao evropljane u 21. stoljeću, ali da istovremeno analiziramo kulturne i povijesne sile koje su oblikovale naše e, tradicije i naše mjesto na ovom kontinentu. Bilo mi je zadovoljstvo e, sudjelovati na brojnim eventima u Europi na tu temu. Što smo sve učinili? Udvostručili smo sredstva za e, europsku inicijativu za očuvanje nasljeđa. Tim projektom se osigurava pristup e, na tisuće i tisuće lokacija i evenata. Isto tako, 13 milijuna e, osoba je sudjelovalo u ovogodišnjim aktivnostima i to je stvarno golema brojka, sigurno ćete se složiti. Dakle, tih 13 milijuna ljudi je sudjelovalo u kulturnim aktivnostima te na neki način se ponovno povezalo sa svojo, svojim lokalnim, nacionalnim i europskim identitetima. U Portugalu recimo se radilo na razmjeni sjećanja i to je bio uh, leitmotiv ovogodišnje uh, proslave. Tako visoko sudjelovanje u danima nasljeđa i baština se također, je također bilo očito u Luksemburgu gdje su ta mjesta udvostručila broj posjetitelja. U Švedskoj je također organizirano 250 događaja, a prošle godine ih je bilo tek 80. Razmjena sjećanja između naraštaja, društava i zemalja dovodi do tolerantnijeg i boljeg svijeta. I to je i bio naš cilj u ovoj godini, Europskoj godini kulturne baštine. Naravno da je baština ono najbitnije, no ne smijemo zanemariti na tisuće e, popratnih događaja koje je organizirano tokom godine. Pojedinci, obitelji, građani su imali priliku uživati u ovoj godini i u svim aktivnostima i na svoj način tumačili vlastito, vlastiti identitet. E, još da spomenem inicijativu Europa Nostre u Berlinu, e, koja je također uključivala sve one koji rade na očuvanju baštine i sigurna sam da ćemo o tome još čuti danas tokom dana. Zašto ispitujemo vezu između kulture i identiteta? Pa zbog toga što je to ključno ako želimo očuvati to taj dragocjeni resurs, kulturno nasljeđe. I tu dolazimo do druge teme i veselim se e, izlaganju Susan Kor, predsjednice Europske organizacije Konfederacije organizacija konzervatora i restauratora. Ona je ove godine odradila odličan posao na temu konzerviranja i e, to smo sve proslavili diljem Europe 14. listopada. Budući da je sve to tako ključno za naš identitet, i smisao tko smo, moramo naravno učiniti sve što možemo kako bismo to očuvali. Očuvanje identiteta podrazumijeva prijenos vještina e, i znanja drugim generacijama. Na taj način e, prenosimo kulturno tkivo našeg svijeta, ali istovremeno zadržavamo e, povijesni i materijalni integritet kulture i baštine. I upravo smo se na to usredotočili. Evo jedan primjer. Jedna stručna skupina koju je koordinirala Međunarodna skupina za zaštitu e, spomenika u suradnji sa komisijom je pripremila e, načela kakvoće za očuvenje, očuvanje kulturne baštine. 22. studenog ta stručna skupina će to predstaviti te smjernice za e, intervencije na kulturnoj baštine. 2019. će komisija staviti sva načela na javnu raspravu kako bi se potakla daljna rasprava o korištenju sredstava Europske unije u tu svrhu. Očuvanje baštine znači da moramo raditi zajedno sa društvima koja žive, sa tim zajednicama. 2018. je također pripremljen e, čitav niz projekata i evenata e, financiranih od strane Europske unije i zemalja članica. E, na taj se način želi istaknuti događaj koji se organiziraju u suradnji sa delegacijama Europske unije te nacionalnim institutima za kulturu i civilnim društvom. I na taj se način slave kulturna baština u svim svojim oblicima. Na Zapadnom Balkanu to također podrazumijeva i europsku e, e, orijentaciju i to je u skladu sa strategijom koju je komisija predstavila u veljači ove godine. I na kraju, e, očuvanje kulturne baštine i turizam nudi otvaranje novih radnih mjesta, ali zato se moramo pobrinuti da i turizam bude održiv. Razmislite samo o Dubrovniku ili Barceloni, to su samo neki od primjena. Tamo e, stanovnici izlaze na ulice kako bi prosvjedovali protiv prekomjernog turizma, budući da to šteti e, i spomenicima i e, posebnim lokacijama. I zbog toga imamo jednu od desetak e, inicijative ove godine koje se usredotočuje upravo na promicanje održivog turizma. Pozdravljam deklaraciju iz Balcelone, bolje mjesto za život i bolje mjesto za turistički dolazak. E, u toj se deklaraciji govori o održivosti turizma u Europi i predlaže se čitav niz načela kako uskladiti dakle očuvanje baštine, e, potrebe turističke industrije te potreba lokalnog stanovništva. Zatim imamo i projekte koji se e, fokusiraju na vezu između nacionalne nacionalne baštine. Ja se ispričavam prevoditeljima, znam da sam jako brza, ali e, Petra me lupka da požurim. E, dakle, imamo i popis projekata u okviru Nature 2000. 2000. E, ta zaštićena područja također imaju golem potencijal kako bi osnažila e, te veze. Imamo krške špilje u Slovačkoj, blizu mađarske granice to je jedan od primjera i cilj toga je zaštititi nacionalne kulturne aspekte, a istovremeno raditi na razvoju održivi turizam. Cilj je ne zaštititi samo e, te špilje, već i e, cijelo područje oko toga. Tako da Dakle, imamo područja koja se mogu posjetiti koristeći samo e, strogo namijenjene staze i čitav iz drugih pravila lokalna zajednica je aktivno uključena u taj postupak zato što moraju oni odlučiti što je za njih održiva razina turizma. Nažalost, zbog, zbog e, prirodnih katastrofa e, naša baština može biti i unuštena. No, napredne tehnologije nam pomažu u naporima da očuvamo ranjeva ranjiva mjesta kulturne baštine. U obzoru 2020. je ove godine uloženo 66 milijuna eura za projekte čiji je cilj očuvati, konzervirati i restaurirati kulturno, kulturnu baštinu. Na primjer, komisija je financirala četiri projekta čiji je cilj razvijati i testirati nova rješenja kako bi se unaprijedila otpornost po povijesnih lokacija u slučaju katastrofa. Imamo i zajednički istraživački centar koji radi na razvoju novih tehnologija e, za procjenu štete te e, definira na koji način provesti rekonstrukciju. Taj centar je osmislio jedan mobilni e, skener koji omogućuje da se bolje snime oštećenja i pronađu rješenja za restauraciju. To se već koristi u e, rekonstrukciji bazilike nošje u e, Italiji koja je strašno oštećena prilikom e, potresa. I evo, prelazim na brzinu na sljedeću temu. Europska godina ne bi značila ništa da se nije koncentrirala na obrazovanje i na podizanje svijesti o kulturnoj baštini među mladima. Jesmo li uspjeli doprijeti do mladih ljudi? Jesmo li došli do njihove mašte? Oni će biti ti koji će u budućnosti e, biti čuvari te baštine. Te odgovore ne možemo znati sada odmah. No, htjela bih spomenuti što smo radili sa zemljama članicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bismo potakli tu inspiraciju. Pomažemo učiteljima da kulturnu baštinu dovodu u učionice. Imamo e, jednu online igru u svim, e, na svim europskim jezicima. Isto tako koristimo program Twinning kako bismo povezali stručnjake na internetu i kako bi se podigla svijest o važnosti kulturne bašnište u, baštine u obrazovanju. Na taj način e, učitelji dobivaju ideje na koji način govoriti o kulturnoj baštini u razredu. I to kroz vrlo šarene načine, kroz e, umjetnička dijela, kroz e, posjete izložbama, kroz projekte suradnje sa učenicima iz drugih zemalja i tako dalje. E, šest tisuća učitelja sudjeluje u e, tom projektu i potiču se mladi da rade na e, projektima restauracija. Zatim imamo i program Erasmus+, nacionalna baština je prioritet za sva strateška partnerstva. Evo, dovršavam. Povjerenik Navračić će vam danas reći, će vam danas ispričati o svojim planovima za očuvanje baštine, te e, reći će vam nekoliko riječi i o proračunu za kulturu. Ja se nadam da, će vam, da vam je sve obilo interesantno i hvala vam svima na pozornosti i na strpljenju. Puno hvala na ovome vrlo opsežnom pregledu o aktivnostima komisije, ali i o korištenju različitih programa za kulturnu baštinu. Još jedan puta hvala i veleposlanici Korfaj na ovom odličnom pregledu nad vrlo ambicioznim programom austrijskog predsjedanja u području kulturne baštine i veselim se sastanku u prosincu u Beću. A sada slijedi prvi panel i tema kultura i identitet. Jučer smo već održali jedan panel koji je vodila gospođa Silvija Kosta, pa bih zamolila Silviju da uzme riječ na tri minute i da nas ukratko izvijesti o održanom panelu. Silvija, izvoli, imaš riječ. Grazie, Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Govorit ću na talijanskom. Hvala svima. Hvala i glavnoj e, direktorici na ovim riječima, te hvala komisiji na e, golemoj podršci ovoj inicijativi ove godine. Zahvaljujem i sudionicima prvog panela. Tu smo imali zastupnike iz Europskog i iz nacionalnog parlamenta, raznorazni dionici i naravno e, tajništvo. Započeli smo raspravu razgovarajući o složenosti europskog identiteta i tu smo krenuli od jednog uvjerenja. Nema proturječnosti između europskog identiteta i kulturne raznolikosti. I krenuli smo od, dakle, višestrukog karaktera te svega što je potrebno za očuvanje te baštine. Dakle, došli smo do toga da treba raditi na izgradnji tog složenog sustava. Baš kao što Evropljani moraju zajedno graditi vlastitu zajedničku povijest. Prosječni europski građanin ima nekoliko različitih identiteta, um, dakle lokalni, regionalni, nacionalni, europski, na primjer Leonardo da Vinci, on je bio iz Toskane, bio je Italijan i bio je Europljanin. Zatim, dakle, čuli smo i u jednom projektu iz Balkana koji radi na e, zajedničkom izgradnju vrlo složene, zajedničkoj izgradnji vrlo složene povijesti tog dijela Europe. Zatim, e, poticanje e, učitelja da uključe kulturnu baštinu u svoje programe je također vrlo važno. Sve je to bitno ako želimo povezati našu povijest sa našom budućnosti. Sve ove inicijative koje su organizirane ove godine dakle od eventa u e, Milanu do važnog samita u Berlinu, sve je to bilo vrlo važno. A zato što moramo oblikovati naše budućnosti i molim vas, e, molim, pozivam zapravo zemlje koje još nisu ratificirale da ratificiraju e, deklaraciju iz Fara. Europa ima brojna mjesta koja su obilježena sukobima, ali isto tako mnoga mjesta koja, eh, koja predstavljaju mir. 21. rujna na Međunarodni dan mira će se obilježiti taj dan. I to je naravno važno za naš eh, zajednički identitet. Dakle, Europu ne treba razumjeti samo na intelektualan način, već i na kulturni i na emocionalan. Ovaj, ova godina bila je godina odgovora, ali i godina pitanja. Bila je ovo korisna godina za izgradnju važnih mostova između razno, razli, raz, različitih identiteta. I to vrijedi i za građansku i za vjersku baštinu. Jer sve to doprinosi našem smislu, našem osjećaju da smo europljani. E, kolegica iz Švedske je mm, razmatrala e, da li treba pojam identiteta baš toliko koristiti budući da se koristi u raznoraznim e, kontekstima. Ona je rekla da bismo trebali više govoriti o europskim vrijednostima. No, moram vas podsjetiti da postoji jedna sekularna tradicija umjetnika, filozofa, pisaca E, koji su svi govorili o zajedničkom europskom e, identitetu. Dakle, ove su godine organizirani brojni, brojni projekti. Smatram da je jako važno da se provode najviše projekti na međunarodnoj razini i zbog toga mislim da bismo trebali više na tome raditi, a ja ću se kao izvjestiteljica za tu temu stvarno potruditi. Dakle, moramo imati upravljanje e, na horizontalnoj razini i na više razina kako bismo uključili i sve različite narištaje. ja se nadam da će u akcijskom planu to biti osnaženo. I na kraju još želim reći da su e, zastupnici nacionalnih parlamenta rekli da je nasljeđe jedan proces, a ne e, cilj, te da treba više približiti kulturu u obrazovanju no o tome ćemo još čuti danas popodne. A kolega iz Litve je spomenuo i e, kolega s Kosova da treba multiplicirati napore i u zemljama kandidatkinjama koje su nedavno prošle kroz sukove i strahovite poteškoće. Dakle, to bi, trebalo, to bi trebao biti jedan katalizator i na kraju želim završiti s još jednom rečenicom. Europska godina kulturne baštine je bila previše kratka, ali to ne znači da nije bila e, od velikog značajna. Evo, i ovdje završavam. Hvala vam. Vielen herzlichen Dank. Puno vam hvala na pregledu koji ste nam dali o jučer održanoj raspravi, a sada bih srdačno pozdravila današnjeg govornika na ovu temu, dakle kultura i identitet. Započinjemo sa Českom Kvadrik Mihalović iz Europe Nostre koja ima pet minuta na raspolaganju uz napomenu da ih ne mora u potpunosti iskoristiti. honorable members Časni zastupnici Evropskog i nacionalnih parlamenta, drage kolege i prijatelji, doista mi je čast da budem glas civilnog društva na ovom važnom sastanku koji ujedinjuje članove Evropskog i nacionalnih parlamenta da govorimo o, o učinku e, našeg kulturnog e, nasljeđa i baštine. Zašto je ovo e, jedna povijesna godina? Ne zato što je to tematska godina za kulturno nasljeđe Europske komisije gospodina Junkera, već je to i prvi put da imamo pristup od građana prema gore. I Europski parlament je prihvatio tu ideju i e, uvjerio je e, predsjednika Junkera da je vrijedno e, podržati ovu ideju. Slavimo kraj Prvog svjetskog rata i ne smijemo zaboraviti da je Europa prije svega jedan mirovni projekt. Nadalje, e, ovo je godišnjica e, povijesne povelje ljudskih prava i Europa je u tome e, vrlo važan čimbenik. U ovoj godini u kojoj pripremamo europske izbore, nemojmo zaboraviti da je europski projekt isto tako i kulturni projekt. To su naše vrijednosti i moramo promijeniti način na koji govorimo o Europi. Mi, europljani, imamo veliku materijalnu i nematerijalnu baštinu, naš identitet, naša povijest, naše zajedničko sjećanje. Svi smo zajednički dio toga, ne samo e, intelektualci, znanstvenici i tako dalje, već i svi građani Europe. Dakle, ako želimo ići dalje u europskom projektu, onda moramo promovirati taj osjećaj pripadnosti tom velik, toj velikoj e, europskoj e, obitelji. I upravo ta, e, zajednič, taj zajednički kulturni identitet, kao što je to upravo rekla gospođa Kosta, to je nešto što nas svih nadopunjuje i obogačuje. Svaki povijesni e, spomenik, svaka baština, svaki element kulturne baštine nije samo nacionalni, već je i europski i svatko od nas stvarno treba biti ponosan na to jednako e, kao pripadnik jedne regionalne zajednice kao i e, pripadnik cijele europske zajednice. E, e, ovdje smo organizirali domjenak na vrlo simboličnom mjestu, a to je kuća europske povijesti. To je izuzetno važno i za učenje povijesti u širokom europskom kontekstu. Bez toga ova generacija kao i buduće generacije neće razumjeti naše, e, našu kulturnu baštinu i neće biti kadri staviti u e, široki europski projekt. U tom smislu trebamo se voditi metodom e, više, stroke, više struke perspektive. Jedino na taj način naši građani će se doista osjećati kao kao europski građani i Dakle, ovo je jedna odlična prilika da e, prepoznamo e, takvu vrijednost, našu zajedničku vrijednost, našu zajedničku, e, zajedničku baštinu i zajednički identitet. Međutim, postoje i prijetnje takvoj baštini i to je ono što trebamo izbjeći. E, upravo je prekretnica u, e, takvoj europskoj politici. Puno toga je postignuto u ovoj 2018. godini koja je postala jedna povijesna godina, ali puno toga će se još moći postići u budućim godinama. A sada ću vas podsjetiti na berlinski poziv na djelovanje koji smo usvojili prošle godine u lipnju, a to je bilo na našem e, prvom e, samitu Europske kulturne baštine koje smo zajednički organizirali. Upravo u ovom pozivu smo rekli da je vrijeme za djelovanje djelovanje sad i odmah. I ovdje se poziva e, na jedan e, ambiciozni europski e, akcijski plan za kulturnu baštinu i povjerenik Navračić će to u Beču predstaviti. 2018 E, potpisa smo dobili e, za ovaj projekt zajedno s vama, gospođo e, Kosta. Molim vas, pročitajte to, potpišite to i podijelite to u vašim parlamentima, instrumentima i drugim mrežama. I kao što je naš kolega iz Njemačke rekao, e, ovo razdoblje od 12 mjeseci je jednostavno prekratko razdoblje za ovako važnu temu. Naša e, je odgovornost zajednička, svi mi zajedno, političari, dioničari, e, svi moramo iskoristiti ovaj zamah i iskoristiti ovu pozitivnu snagu kako bismo dali dublje značenje i smisao smjera i te smjer našoj kulturnoj baštini. Hvala. Puno hvala, a sada riječ ima Margarita Mano, ona je članica Portugalskog nacionalnog parlamenta. Izvolite, imate pet minuta na raspolaganju. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dragi eh, članovi povjerenstva, drage kolege, prevoditelji, dame, gospodo. Jedan od simbola Europske unije je jedinstvo u različitosti. Upravo nas ta deviza poziva da zajednički djelujemo u svrhu ostvarenja mira i prosperiteta, da pritom nikad ne trebamo zaboraviti razlike koje postoje e, što se tiče jezika i kultura u, e, na europskom kontinentu. Upravo zahvaljujući takvim razlikama možemo ostvariti jednu bogatiju i ponosniju uniju. To je naravno veliki izazov, ali ne trebamo nikada zaboraviti E, razlike koje postoje među našim kulturama i jezikama i jezicima. E, to je jedna, e, jedna simbolička most koja nas definira. Jezik definira jedan zajednički prostor gdje različiti identiteti mogu naći svoj identitet. Imamo više od 60 regionalnih jezika, 20 sedam e, službenih jezika. Radi se o e, jednom prostoru koji dijeli iste vrijednosti. To je upravo e, vrijednost Europske unije. Europa ima potporu u takvoj različitosti jezičnih izričaja. Međutim, trebamo osnažiti i razliku različitost jezika, lingvističku različitost, tako što trebamo promicati učenje jezika. Monolingvistički režim više ne postoji nigdje. Jezik je onaj koji e, prenosi znanje prenosi različite vrijednosti i različite percepcije stvarnosti. Svaki jezik u sebi e, sadrži e, jednu, e, jedno veliko bogatstvo, različitost samog promišljanja o smislu. Različitost u znanju E, u znanjima koji postoje u Europi su zapravo njena snaga e, jer e, zaštita regionalnih i jezika manjina to je svakako europski prioritet. Portugalski jezik u Europi govori 10 milijuna Portugalaca, ali u svijetu portugalski jezik govori još puno veći broj E, e, građana na južnoj hemisferi portugalski je najčešće govoren jezik. Šesti jezik koji se najviše govori na svijetu, e, osmi na jeziku i trinesti na društvenim mrežama. Drugim riječima radi se o jednom svjetskom jeziku koji Europi može donijeti upravo to bogatstvo koje treba. Može obogatiti osnaženje europskog identiteta nikad se ne može ostvariti bez aktivne politike zaštite europske e, lingvističke e, različitosti. Nadalje, trebamo promicati učenje jezika Europa ima takav cilj i to je jedan plemenit cilj. Svaki europski građanin mora osim svojeg materinjeg jezika govoriti još dva strana jezika. Kako to možemo postići? Tako što ćemo u sustav obrazovanja od E, najnižeg stupnja obrazovanja e, uključiti učenje e, tih stranih jezika. To je nešto što promiče rast, gospodarski razvoj, a naravno i osjećaj kulturne pripadnosti. U kontekstu u kojemu su 90, je 90% manjinskih europskih jezika ugraženo, upravo trebamo imati takve ciljeve, plemenite ciljeve kojima je na prvom mjestu Europa. E, Portu, u Portugalu e, je u, prvom, e, u prvoj polovici 20. stoljeća jako jedan veliki poljski, portugalski filozof je rekao moj veliki portugalski pjesnik, oprostite, Fernando Pessoa je rekao da je njegova domovina portugalski jezik, a on je govorio jako puno stranih jezika, bio je doista poliglota. Dakle, u Europi e, ne možemo e, dijeliti eh, europski identitet, ne možemo dijeliti europsku eh, baštinu ako ne govorimo više jezika. I zato vas molim da nam se pridružite da zajednički proslavimo ovu Europsku godinu kulturne baštine. Puno hvala kolegice i na tome da ste još jedan naglasili značaj jezika za europski identitet. Mi se trenutačno bavimo prijedlogom Europske komisije vezano uz dvojezičnost. Naime, radi se o tome da se što prije uvede drugi jezik i svi se tome nadamo. Nadamo se da će države članice poduzeti mjere. A sada slijedi idući govornik, odnosno govornica, naša zastupnica, gospođa Kamelija Gravila iz, iz Rumunjskog parlamenta, nacionalnog parlamenta. Tu ste, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, e, zastupnici europskih i nacionalnih parlamenta. Uh, e, sada ću vam reći e, nešto o kulturi, obrazovanju te među kulturalnom pristupu, jer prolazimo kroz jednu važnu godinu. E, i e, postigli smo puno toga. Radi se o jednoj vrlo važnoj godini, pedagoški gledajući, filozofski gledajući. Naravno, polazimo od ideje da je kultura dio masa i da mi zajednički pripadamo jednom teritoriju e, koji dijeli zajedničku povijest i da imamo zajedničke vrijednosti ako pogledate našu prezentaciju vidjet ćete da se tu pojavljaju različite ideje koje želim naglasiti. Jezik, povijest, umjetničke i duhovne vrijednosti e, koje e, nas definiraju, e, koje definiraju taj prostor, zajednički duhovni prostor kojemu svi pripadamo. Ne možemo živjeti u monokulturalnom svijetu treba građane e, obrazovati u jednom multikulturalnom okruženju kako bi ih bolje prilagodili na ovaj novi svijet. Problem su e, osobe koje su malo starije, kojima se teško prilagoditi, e, koje ostaju pri svojim tradicionalnim konzervativnim vrijednostima. Kada živite e, u više kultura ili dvije kulture, e, onda je lakše e, razumjeti svoje vrijednosti i vrijednosti drugih. Dakle, ne samo da je potrebno svoje vrijednosti promicati, već je potrebno biti kadar i prihvatiti i prepoznati vrijednosti drugih. Radi se o e, demokratskim vrijednostima koji se promiču kroz jednu e, multikulturalno obrazovanje. Imamo jedno e, osnovnu kulturni identitet, to je naš lokalni identitet, ali moramo ostati pri tome otvoreni prema međunarodnom identitetu. Kako to postići? Tako što ćemo poticati obrazovanje, e, međukulturalne veze. E, treba govoriti o formalnim i neformalnim vrijednostima obrazovanja, ne samo o kurikulumu vrlo često smo previše usredotočeni na nacionalni program školovanja, a zaboravljamo da treba obrazovati buduće građane koji žive u jednom veoma raznolikom društvu. Dakle, naši e, studenti e, trebaju razumijevanje u tom smislu. Dakle, e, obrazovni sustavi različitih država članica moraju biti takvi da omoguće studentima i učenicima e, da se međusobno razumiju. E, sustavi su različiti od jedne države članice do druge, upravo zbog toga su nam potrebne ove zajedničke vrijednosti, otvorenost, tolerancija, razumijevanje i u to treba uključiti i antropološki i filozofski aspekt Mi smo za to odgovorni i moramo e, naći način da ujedinimo ove razlike, da nađemo sinergiju među njima. Eto, e, da zaključim, e, ono što je izuzetno važno, to je znanje, obrazovanje, kulturni projekti, evropski projekt, partnerstvo, tumačenje filozofije, sve su to elementi koji će pomoći mladima, ali i starijima da tumače, da bolje tumače kulturu i kulturne vrijednosti. Naravno, ne treba zaboraviti ni povijest, ni jezike, povijest drugih e, država članica. Sve će nam to pomoći u ovom multikulturalnom pristupu. Sve to e, treba, naravno, biti uključeno u e, jedan obavezni predmet u školovanju. Možda sad odlazi malo daleko, ali eto, idealno je ono što želimo. Mi e, smo svi e, dio ove evropske kulturne baštine i važno je da odemo dalje od svoje vlastite kulture i da razumijemo da nije moguće E, ostati e, zatvorenikom svoje kulture, potrebno je uključiti se u evropsku i dalje međunarodnu kulturu, razumjeti je i prihvatiti. Hvala. Hvala vam na vašem vrlo angažiranom izlaganju. Kao što čujemo i prema aplauzu, on je bio govoren iz srca. Ali, naravno, neće dobiti riječ samo države članice, već i e, druge članice, odnosno zemlje Zapadnog Balkana, koje još nisu članice, njihovi predstavnici parlamenta. Vi još niste članice Europske unije, ali vaša prisutnost pokazuje da smo vrlo povezani i stoga mi je velika čast dati riječ gospođi Dragani Kostić iz Srpskog nacionalnog parlamenta. Gdje ste gospođo? Jeste tu? Aha, tamo iza. Izvolite, imate riječ. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolege. Čast mi je da vam se danas obratim u ime Narodne skupštine Republike Srbije na ovom za nas veoma važnom sastanku dozvolite mi da svoje izlaganje započnem rečima koje je izgovorio veliki srpski vladar iz 12. veka Stefan Nemanja. Čuvajte jezik kao zemlju, jer se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Zato ću ja danas govoriti na maternim srpskom jeziku, jer želim da govorim u ugroženosti srpske kulture baštine i potiranju srpskog identiteta koje se može okarakterizirati kao kulturni genocid. Na prostorima Balkana tragove materijalne kulturne srpskog naroda možemo pratiti kroz srednjovekovne crkve i manastire koje su podizali srpski vladari iz loze Nemanjića. Najpoznatije su srpske crkve iz 14. veka, od kojih su najznačajnije Gračanica, Pećka Patrijašija, Visoki Dečani i Bogorodice Ljeviška, koje se nalaze na teritoriji naše južne pokrajine kosova i Metohija. Ona se nalazi na listi svjetske kulturne baštine pod zaštitom unesco a koji ubraja u deo posebno ugroženih spomenika svjetske kulturne baštine i to ne bez razloga. deo srpskog kulturnog nasleđa iz perioda nemanjića je i freska belog anđela čija je slika kao deo kulturne baštine sveta poslata kao poruka u prvom satelitski emitovanom signalu u svemir mogućim vanzemaljskim civilizacijama kao simbol mira i civilizacije. Drage kolege, tokom burne istorije mog naroda kulturni spomenici delili su patnje i stradanja Srba. Pomenuću samo činjenicu da je najznačajniji pisani spomenik srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka Miroslavljevo jevanđelje koje je upisano u listu pamćenje sveta prošlo golgotu srpskog naroda tokom prvog svjetskog rata i sačuvano za buduće generacije velikim zalaganjem naših predaka koji su podnijeli velike žrtve za pobjedu saveznika tokom ovog strašnog ratnog sukoba. Kultura i identitet bili su prvi na udaru svojih osvajača kojih je na Balkanu, nažalost, uvek bilo zbog toga nije začuđujuće to što je tokom nemačkog bombardovanja beograda. 6. aprila 1941. godine jedan od prvih ciljeva fašističkih bombi bila narodna biblioteka srbije. bombama uništeno nacionalno blago i od neprocenjive istorijske i kulturne vrednosti čime je počinjen svojevrsni kulturni genocid i pokušaj izdatiranja identiteta jednog naroda. tada su tada su gorile knjige, srednjovjekovni dokumenti, povijesni spisi o osnivanju i trajanju srpske srednjovjekovne države, zapisi o turskoj vladavini Srbijom, kao i zapisi o stvaranju moderne države i njenih institucija. Nažalost, danas smo svjedocima e, negiranja postojanja srpskog naroda, a to se odvija pred očima međunarodne zajednice. Ne samo da je 250 tisuća Srba protjerano sa vjekovnih e, krajeva Kosove i e, Metohije, te njihova imovina uništena, već je na udaru samo postojanje srpske kulture identiteta u našoj južnoj pokrajini. Dolaskom e, predstavnika međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiju srušeno je 150 crkvih, srpskih crkava i manastira. Ogroman broj e, ikona je preprodano na ilegalnom tržištu ili je uništeno. E, posebno treba e, napomenuti da je srušeno preko 5000 nadgrobnih spomenika kako bi se uništio posljednji kraj E, posljednji trag srpskog i kršćanskog e, postojanja na ovim e, područjima. Ne treba zaboraviti što se dogodilo u Ožujku 2004. godine. U roku od 48 sati Albanci su zapalili, porušili i oskrvnavili preko 26 pravoslavnih crkava i manastira. Nitko nije odgovarao za ove zločine, a to nam pokazuje da se radilo o jednom organiziranom e, pokušaju da se postojanje e, srpskog naroda na Kosovu i Matohiju u potpunosti e, uništi i izbriše. Radi se o jednom kulturnom genocidu nad srpskom kulturom. A način se viš vrši na jedan puno perfidniji način. U posljednje vrijeme vidjeli smo da se falsificira povijest E, srpske e, kršćanske e, srednje vjekovne crkve proglašavaju se albanskim. To je naravno besmisleno i smatramo da je nevjerojatno da se u 21. stoljeću događaju ovakve anticivilizacijske akcije koje nadilaze sve što smo do sada vidjeli Međutim, to se događa. Zbog toga je besmislena kandidatura takozvane e, države Kosovo za UNESCO. Jer e, to je nešto što treba Pitamo se može li kulturnu baštinu Srbije čuvati oni koje godinama sustavno uništavaju. Puno vam hvala. einfach so streng sein, weil sonst kommen wir mit unserer Zeit. Dakle, moram biti stroga zato što nemamo previše vremena. Sada pozdravljam predsjedavajućeg odbora za kulturu unutar španjolskog parlamenta, gospodina Gutereša, pa bih zamolila da on iznese svoju prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospođo predsjedavajuća i hvala vam što ste mi dali priliku da govorim u ime Doma zastupnika Španjolskog. Riječ je o problemu koji je uvijek složen. Neki smatraju čak da kulturni identitet ne postoji. Ja smatram da da, postoji, ali isto tako je važno na koji oblik mu se daje. To smo jučer čuli na panelu. Zato što graditi različite identitete E, graditi identitet u strahu e, nas puno puta dovodi do toga da se zapravo griješimo e, kad razmišljamo o tome koji su, valori, koji su vrijednosti tog identiteta. Jučer smo govorili o, izgradnji nadnacionalnog identiteta koji ide dalje od teritorija i od jezika. govorili smo o izgradnji mm, rival, identiteta rivalstva, to recimo sliči na sportska rivalstva recimo kada je Španjolska dobivala, pobjeđivala na svjetskom kupu, to je strašno povezivalo cijelu naciju. No, e, ispod toga uglavnom se e, glavne vrijednosti ili nestaju ili se dovode pod upitnik. Stoga smatram da ta, taj europski identitet i u koji Španjolci i ostali koji su došli iz autoritarnih režima e, i taj identitet koji nas približava Europi ljudskih prava, Europi vladavine prava, Europi e, demokracije i to je ono što nas zanima da ponovno to potvrdimo kao naš identitet. I možda bismo trebali ponovno obnoviti taj pakt. To su vrijednosti koje nove e, generacije već prihvaćaju i možda bismo trebali obnoviti taj pakt kako bismo se europskom identitetu približili uz pomoć novih vrijednosti. To može biti ekologija, mir, dostojanstven život i dostojanstvena plaća, pravilno upravljanje i borba protiv korupcije. To su sve vrijednosti koje obilježavaju naše zapadno društvo, ali i opisuju naš način e, života. I zbog toga je svakako e, važno obnoviti taj pakt kako bi naši novi naraštaj u Europskoj zajednici vidjeli jedan zajednički projekt projekt u kojem trebaju sudjelovati sve. I ako je projekt takav, onda se ne treba bojati identiteta, jer ako je taj projekt snažan, onda drugi identiteti će jednostavno biti njegov sastavni dio. I nema sumnje, slažem se da e, čisto ekonomska izgradnja kohezijskih fondova, e, fondova za razvoj, ali gdje još uvijek e, nemamo e, roaming, mm, tu te teme ne dolaze do emocija i zbog toga moramo kroz kulturne politike e, inzistirati, dakle kroz kulturne politike zapravo treba se usredotočiti i na emocije i to je ono što smo naučili i što je e, oblikovalo naš identitet. I ja vrlo često spominjem put Svetog Jankova, dakle to je put koji je nastao iz e, religijskih razloga, no to se sada pretvorilo u jednu kulturnu vrijednost i mnogi europljani posjećuju taj put, ali to sad, osim dakle, to je zapravo sada iznad vjerskih razloga, to je sad e, to je zato što mnogima je bitna ekologija, mnogima je bitno susretati druge ljude iz Europe i tako dalje. Tako da e, projekt zajedničke kulture ne može biti samo politika o kojima dakle ostvarivanja nekih ciljeva. Mm, recimo definirali smo da ćemo organizirati Europsku godinu kulturne baštine i tu sad stavimo označimo taj mm, kvadratić kao da smo to ispunili. Sve to u redu, ali trebamo raditi na izgradnji svih tih kulturnih elemenata i na, dakle, jedan održiv način. Netko je spomenuo održiv razvoj turizma i Barcelonu. Ja bih također spomenuo Alhambru. Alhambra je recimo jedan primjer održivog turizma i očuvanja kulturne baštine. I još ću dati dva konkretna primjera. Smatram da moramo raditi više na politikama jačanja i očuvanja kulturne baštine kroz i održivost, te naravno raditi na, kulturnoj, na digitalnoj kulturi, zato što to podrazumijeva pristup znanju i inovacija mora pratiti te procese i mora nam biti na dohvat ruke. Dakle, očuvanje baštine mora ići ruku pod ruku sa e, razvojem napredne tehnologije. Filozof Javier Goma je rekao da je e, i inteligencija kozmopolitska. I ja bih volio da mi isto učinimo e, isto kada radimo na razvoju u kulturi. E, dakle, nije gospodarstvo glupost, već kultura ne smije biti glupost, to je rekao jedan poznati Amerikanac. Hvala vam na vašem izlaganju, a sada slijedi rasprava. I do sada sam zaprimila devet javljanja za riječ za ovaj prvi panel. Imamo još šest minuta na raspolaganju. Stoga moram ograničiti svakog govornika na samo jednu minutu, ali istovremeno bi možda netko se mogao javiti za riječ na drugom panelu, dakle ne morate se sada svi javiti. Jer za drugi panel još nismo zaprimili toliko javljanja za riječ za sada. Ja ću započeti sa davanjem riječi i kao prva se javila gospođa Arunas Gilunas iz Gospodin Arunas iz Litve. Izvolite, imate jednu minutu. Sorry. thank Hvala vam, ovo je stvarno izazov uh, održati govor u jednoj minuti. Dame i gospodo, moram priznati da ponekad mi se čini da sanjam, pogotovo danas i jučer, budući da ne govorimo o gospodarstvu sigurnosti niti plastičnim vrećicama, već govorimo o kulturi u Europi i u parlamentu. Thank you, Madam Costa, for one... Hvala vam, uh, gospođo Kosta, što ste odlično vodili naš panel o eh, kulturi i identiti, te hvala vam na izvještaju. Stvarno mi je drago da sam ovdje. Danas zapravo ove godine moja zemlja slavi e, stotu godišnjicu osnivanja i kao i brojne druge zemlje. Tako da odlično se poklopila ova godina kulturne baštine sa čitavom, čitavim nizom programa, jako puno događaja i sve će to kulminir, sve to kulminiralo time što je naš Vilnius, naš glavni grad, ove godine proglašen kao e, najboljim odredištem kad je riječ kulturne baštine. A naš drugi sad, Kolmas, koji ima krasnu baštinu e, modernizma 20. i 30. godina e, prošlog stoljeća je objavljen kao europska prestolonasljednica kulture za 2022. godinu. Imali smo stvarno organizirane krasne evente na temu modernizma uh, u Europi, jednu međunarodnu konferenciju uh, koja je organizirana u rujnu i još moram istaknuti da to stvarno nije dio nekakvog eh, nacionalističkog identiteta, već se eh, više usredotočilo na identitet lokalnih eh, zajednica na njihov identitet, na njihovu e, povijest u najdubljem smislu. Stoga smatram da je to vrlo divna e, tradicija i trebali bismo s njom <laughs> nastaviti. Evo, ispričavam se, malo sam dulje govorio. Eto, sada vidite kako svi mi osjećamo na plenarnom zasjedanju. Mi tamo uvijek imamo samo jednu minutu na raspolaganju. To je naša svakodnevna sudbina ovdje u Europskom parlamentu. A sada dajem riječ E, idućem govorniku iz Irske govornici. Aha, ne, ona ima nešto vezano uz temu obrazovanja, tako da će se ona kasnije javiti za riječ. Onda slijedi gospodin Dimitrios Sevastakis iz Grčke. Izvolite. Hvala. Da, govorit ću dva puta na temu Govorit ću dakle dva puta na temu e, očuvanja kulturne baštine i još kasnije. No, ova rasprava, ova dva dana nas dovode do e, osnovnih pitanja. Postoji li ideološka kriza? kad je riječ o tumačenju i e, razumijevanju povijesti moderno doba nam istovremeno pruža alate kako bismo bolje razumjeli identitet i kulturu. S obzirom na to da raskršće kultura e, našeg doba stvara stres integracija, u takvim okolnostima vrijeme mora postati alat za jedinstvo, a ne nešto što razdvaja naša društva. Jako je važno da Europski parlament vodi ovakav dijalog. Ovo je jedan e, luksuzan dijalog, mogu, mogao bih čak reći. Parlament trenutačno raspravlja o vrlo važnim kulturnim pitanjima i o tome kako kulturu uključiti u obrazovni sustav te na koji način postati most između uh, naroda kako to kako bi uh, ta integracija mogla dovesti do još većeg približavanja Europa je danas uh, zapravo jedna velika zemlja. Hvala vam. Puno vam hvala. A sada riječ ima gospođa Vesna Bedeković iz Hrvatskog parlamenta. Gdje je? Evo je. Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, prije svega koliko će mi stati u jednoj minuti, željela bih vas pozdraviti u ime članica i članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, kulturu Hrvatskog parlamenta na čijem sam čelu. Ja sam danas imala namjeru i željela sam vam i željela bih vam još uvijek predstaviti neke od aktivnosti i neke od mjera kojima se Hrvatska priključila inicijativi Europske godine kulturne baštine i stoga ću s obzirom evo na kratkoću vremena samo reći da je u Hrvatskoj temeljno i osnovno koordinacijsko tijelo koje brine o provedbi svih aktivnosti vezanih za obilježavanje europske kulturne godine europske kulturne baštine naše e, Ministarstvo kulture koje je evo tijekom proteklih e, deset mjeseci u ovoj godini organiziralo ukupno 60-tak većih i velikih e, događanja koje prema procjenama dakle posjetilo nešto više od 50 tisuća e, posjetitelja, a osim ovih velikih izložbi održan je čitav niz manjih aktivnosti, prezentacija, radionica, i izložbi u skladu sa e, e, četiri načela i svih deset tema Europske godine i ono što želim posebno istaknuti da su u Hrvatskoj veliki interes za sve ove aktivnosti pokazale i naše škole koje su raznovrsne teme Europske godine kulturne baštine uključile u svoje svoje izborne e, e, predmete i naravno sve to je izuzetno važno ako uzmemo u obzir činjenicu da je važno odgajati e, djecu i mlade i poticati zapravo svijest o važnosti zaštite kulturne baštine kao dijela identiteta koji ćemo prenijeti na naše mlade. Toliko za sada, hvala vam i nadam se da ću u drugom panelu dobiti prigodu za reći nešto više. Hvala vam lijepo. Puno hvala, a sada riječ ima kolegica iz našeg odbora, gospođa Bild, izvolite. Imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Eh, dakle godina europske baštine kako u francuskoj kažemo eh, lutrija eh, je ono što nam pokazuje u kolikoj mjeri francuska Francuska ima takvu veliku baštinu, a o tome govori veliki broj UNESCO-ih E, e, mjesta. E, Versaj je među njima i postavlja se pitanje za stotinjak drugih dijelova francuske kulturne baštine kao što su to različiti zamci koji jednostavno propadaju, vrlo često ih kupuju stranci, ponekad i kinezi u Žirondi je e, recimo imamo slučaj e, jednog takvog e, sjevernovjekovnog zamka koji je uništen zbog različitih intervencija građevinskih poduzeća, pa se pitamo što će od svega toga ostati ako se ne počnemo brinuti za takvu baštinu. Zahvaljujem, a sada gospođa Popović iz Crnogorskog parlamenta ima riječ, ako je ovdje. Gospodin, izvolite. Imate riječ. Thank you. Poštovane dame i gospodo, sve vas pozdravljam Teško je govoriti. Dame i gospode, sve vas pozdravljam. Teško je kratko govoriti. U našem crnogorskom parlamentu vrlo često zastupnici govore 20 minuta i duže i skoro da ih je nemoguće zaustaviti. Crna Gora je stoljećima bila na crti sukoba različitih civilizacija. Europa i Crna Gora počivaju na njima. E, nasljeđe Crne Gore je jedinstveno, te e, je posljedica povijesnog razvoja kako zapadne, tako i istočne civilizacije. Upravo zbog toga je kultura u Crnoj Gori nastala upravo pomirenjem različitih e, civilizacija. Na području Crne Gore tri vjeroispovijesti se susreću, a imamo i utjecaje mlet mletačkog, ruskog i drugih carstava. Sve je to ostavilo dugi trag na povijest Crne Gore, ali danas je to i pravo bogatstvo naše zemlje. To naravno ukazuje na krvave i dramatičke e, sukobe, a danas pokazuje naše jedinstvo u različitosti. To je jedna plemenita ideja koja je temelj naše današnje zapadne civilizacije. Crnogorski narod je upravo razumio da je na naše prostore e, nasljeđe e, kulturnu baštinu, da su donijeli upravo ta strana carstva i da bez njih naša kultura danas ne bi bila ono što jeste. Mi smo primjer jedne e, nacije na zapadnom Balkanu. Crna Gora upravo je ilustracija važnosti sveobuhvatnog kulturnog nasljeđa te traga e, koje e, to ostavlja za budućnost. Time upravo određujemo budućnost i nasljeđe budućih generacija. Hvala. Puno vam hvala. 20 minuta, pa toliko nemaju ni predsjednici klubova na plenarnim zasjedanjima kod nas. Puno hvala na vašem javljanju, a sada riječ ima idući Dakle, Iduća govornica, gospođa Korteze sa Kosova. Izvolite. Gospodin, ispričavam se. Izvolite, imate riječ. Dobro jutro svima. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Dopustite mi da vam samo na kratko predstavim situaciju kad je riječ o kulturnoj baštini i obrazovanju na Kosovu. E, kulturna raznolikost je u je u Kosovu velika prednost i Kosovo se time ponosi. Kulturna baština se čuva i štiti E, putem zakona o očuvanju kulturnog, e, kulturne baštine na Kosovu, plus čitav, e, te čitav niz drugih zakona, poput, na primjer, zakona o zonama od posebne važnosti. Za sada, nažalost, nemamo sveučilišne studije o upravljanju kulturnom baštinom ili o uvođenju, a nemamo ni iskustva u uvođenju e, kulturne baštine u osnovne i srednje škole. Provedeno je puno studija o dokumentaciji i vrijednosti kulturnog nasljeđa te e, o različitim povijesnim područjima. U na Kosovu je situacija dosta teška. E, stoljećima nas je kolonizirala e, Srbija. Naše je povijesno nasljeđe bogato i seže do daleko u, od daleke prošlosti do rata za oslobođenje u 90-ima. Republika Kosovo je sačinjena od različitih manjina no Albanci čine više od 90% stanovništva. Ja se ispričavam, ali moram vas prekinuti. No svejedno radimo na afirmaciji nacionalnih manjina koji žive na Kosovu. Te zajedno radimo na izgradnji zajedno, zajedničkog zajedničkog mozaika kulturne baštine. Ja se ispričavam, ali moram vas e, prekinuti. Bila sam stroga prema svima ostalima i e, jednako moram biti prema vane. Uh, molim vas još jednu rečenicu. Ne, nažalost, stvarno moram biti e, poštena prema svima. Dobili ste više od dvije minute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen Puno hvala, a sada slijedi zadnja govornica u ovome krugu, a to je Snježana Paunović iz Srpskog nacionalnog parlamenta. Jeste li ovdje? Izvolite. Iskoristit ću ovu minutu i ispoštovati vrijeme. Zahvaljujem što ste mi dali priliku da se izjasnim i da vam kažem da glavni grad sjeverne srpske pokrajine Novi Sad da će on 2020. godine biti europska prijestolnica kulture. Srbija ima bogatu e, kulturnu e, tradiciju, te smo zbog toga neizmjerno zadovoljni što imamo priliku predstaviti je. Naša kolegica je spomenula e, neke probleme, nešto što je za nas prava trauma. Nadam se da će Europa naći odgovor za to, drugim riječima omogućiti da se zaštiti srpsko kulturno, srpska kulturna baština i nasljeđe i da nećemo morati slušati neutemeljene priče koje nisu utemeljene na činjenicama, na istini, jer podaci UNESCO-a idu u prilog onome što je rekla moja kolegica. Hvala. Hvala vam. Time smo došli do kraja prvoga panela, no slijede još dva panela i na drugom tematskom panelu bavit ćemo se pitanjem očuvanja, konzerviranja i restauracije. Znamo da je to u svim državama članicama velik izazov zato što je to doista skupocjen pothvat, skup pothvat i ja bih zamolila da predsjedajući jučerašnjeg panela da kratki sažetak jučerašnje rasprave, a to je kolega Dijakono koji sada ima riječ na tri minute. Izvolite. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Da, nemam puno vremena, stoga ću nastojati biti e, što kraći moguće. Moram reći da smo održali jedan odličan sastanak. Govornici su spominjali e, pozitivne e, stvari e, za publici. Htio bih reći sljedeće. Htio bih govoriti o stvarnim, konkretnim stvarima. Čuli smo predstavljanje gospođe iz komisija koja je predstavila glavne ciljeve Europske godine kulturne baštine. Govorila je o glavnim inicijativama i fokusirala se na teme konferencije. Dakle, znanost, obrazovanje za baštinu i, i očuvanje baštine. Nakon toga je uslijedio redoslijed kao prema dnevnom redu no već za vrijeme prvog panela je nekoliko stvari istak, preuzelo važnost, na primjer uništavanje nasljeđa zbog prirodnih katastrofa. Problem e, urbanog razvoja i očuvanja korištenje strukturnih fondova u pojedinim zemljama članicama kad je riječ o očuvanju kulturne baštine i posebice dodjela sredstava za očuvanje zgrada. Zatim pristup svim mjestima kulturne baštine te korištenje e, baštine u obrazovanju svih dobrih skupina. Zatim, kod pitanja i odgovora smo razgovarali o potrebi za očuvanjem ruralnih područja, te e, o potrebi da se očuva tradicija, ali i ljudi da se zadrže u ruralnim područjima. Zatim, arheološka nalazišta traže poseban oblik zaštite i trebali bismo osmisliti mrežu e, takvih mjesta kako bi ljudi bili svjesni i bili ponosni tih mjesta. I e, na kraju smo istaknuli važnost e, spomenika. E, ponovno smo promišljali o razvoju turizma. Radi, govorili o tome kako treba podizati svijest o kulturnoj baštini te uključiti je u programe obrazovanja ali i na dnevne redove e, zemalja članica, te na kraju naravno očuvanje e, prirodne baštine. Imali smo vrlo dobar sastanak, svi su bili jako zadovoljni, to znači e, da se stvarno imamo čemu veseliti. Hvala vam. Hvala vam na kratkom i sažetom izvješću a zahvaljujem i na jučerašnjem vođenju panela. Sada slijedi Susan Korn, ona je predsjednica EKOA, Europskog za konzervatora. Susan, izvolite, imate riječ. Pet minuta. Hvala vam. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, Drago mi je da sam ovdje. U ovoj Europskoj godini kulturne baštine Konfederacija organizacija konzervatora i restauratora i, ima veliku čast što mogu držati govor pred vama. Prije dva tjedna smo obilježili e, završetak Prvog svjetskog rata i to je bila izvanredna mogućnost da razmislimo o tim e, groznim godinama te na koji su način oblikovale modernu Europu. Naša sposobnost da razumijemo i analiziramo događaje iz prošlosti ovisni, ovisi i o autentičnosti povijestih, povijesnih i materijalnih e, ostataka i na koji ćemo način očuvati e, i obilježiti te, tu povijesnu istinu. Prijenos autentičnog materijalnog nasljeđa nasljeđa koje zadržava svoju kulturnu i povijesnu važnost je ključno za razumijevanje konzervacije i restauriranja. Konzerviranje i restauriranje su ključni ako želimo očuvati i prenijeti naše materijalno nasljeđe, budući da je to nasljeđe jedinstveno i nezamjenjivo. Cilj e, konzervatora i restauratora nije stvoriti nove predmete, već e, omogućiti nam da e, imamo pristup našem sadašnjem nasljeđu i to na načinima u kojem mogu poduprijeti njegovo očuvanje i u budućnosti. Riječ je o vrlo složenoj aktivnosti u kojoj se koriste znanstvene metode u analizi materijala, u procesu za propadanja te procjene rizika. Jako je važno razmišljati o autentičnosti, vrijednosti i na taj način se zapravo određuje i naš odgovor. Što ćemo promijeniti? E, do koje mjere možemo intervenirati? Dokle može ići e, restauracija već se pretvara u konzerviranje? Koji su rizici i koji su e, čimbenici promjene koji potiču propadanje i gubitak. Kako ćemo zadržati te, kako ćemo naučiti te e, saznati više o vrijednosti našeg nasljeđa? Svi ovi, sva ova pitanja su dio pregovora sa zajednicama i našim stručnjacima za nasljeđe. I zbog toga samo stručnjaci mogu intervenirati direktno na e, tu baštinu. Te su, ta su pitanja i etički vrlo osjetljiva i u rutinski uključuju dijalog između konzervatora i restauratora. E sada, kako će se ta pitanja riješiti, koje će se odluke donijeti, e, sve to mora biti učinjeno na temelju istraživanja i, i dokumenata, jer je to naravno sve u javnom interesu. Postoje brojne međunarodne i europske povelje i doktrine koje mm, razmatraju te informiraju konzervatore i restauratore o najboljim praksama. EKO, dakle Konfederacija organizacija konzervatora i restoratora, e, definira standarde i najbolje prakse radi očuvanja kakvoće u intervencijama, daje preporuke o obrazovanju i praksama u e, području konzerviranja kroz čitav niz profesionalnih smjernica i profesionalnih e, kompetencija. Organizacije koje su članice su nedavno sudjelovale u prvom, na prvom danu konzervatora prvom danu europskih konzervatora i restauratora koji se održao 14. listopada. Taj je dan bio golemi uspjeh budući da su brojni studiji i radionice se otvorile javnosti i pokazale na čemu rade. Europa je sest materijalnih dokaza, odražava brojne identitete i tradicije. Zaštita tog kulturnog tkiva je dio e, europskog sustava vrijednosti koji ima svoje diskretne tradicije. A to se odražava i na hibridnom naslovu konzervatora restauratora. Ključno je da naše nasljeđe e, profesionalno skrbi o visokim standardima u konzerviranju i restauriranju, jer se na taj način može prenijeti u budućnost. Sektor kulturne baštine e, ima jako puno različitih aktivnosti no e, ne, ne prikupljaju se ekonomski podaci o tome ni u Europe. I to onda naravno ima e, negativan utjecaj na ulaganje u baštinu, e, u promicanju prijenosa znanja i vještina, te kapacitiranju obrazovanja i obuke. Mi molimo Međuparlamentarni odbor za kulturnu baštinu da podrži naš rad i molimo Europsku komisiju da počne e, više sudjelovati i podrži ovu inicijativu dijaloga te da nastavi raditi na novoj europskoj agendi za kulturu. Hvala vam. Puno vam hvala na vašem inputu. A sada slijedi Kirijako Stegljajani, koji je član Ciparskog nacionalnog parlamenta i predsjedatelj odbora za kulturu. Izvolite, imate riječ. Dragi kolege, uvaženi gosti, velika je čast sudjelovati na ovom sastanku. Najprije bih eh, volio čestitati Europskom parlamentu i vijeću na ovoj inicijativi kako bismo proslavili 2018. kao Europsku godinu kulturne baštine. Kulturna baština podrazumijeva našu zajedničku povijest i zajedničke vrijednosti. U centru je integracija europske integracije. Uništenje kulturne baštine protivno je našoj povijesti i našem čovječanstvu. Mm, kulturna baština je ranjiva, posebice u slučaju sukoba. Baština, baštini prijeti krijumčarenje, e, ilegalna trgovina i uništenje, uništavanje. U ratom pogođenim područjima prva žrtva je uvijek materijalno e, kulturno nasljeđe. E, uništavaju se, gube se, kradu se e, svi ti, mm, svi ti materijali i to je nešto što je nažalost nepovratno. Slike razaranja ili ilegalnog trgovanja e, umjetničkim artefaktima od strane e, Isisa u Siriji su nas sve šokirali. Nezakonita trgovina e, ilegalnih e, nezakonita trgovina umjetnina u Iraku i Siriji je nešto što je međunarodna zajednica u nekoliko navrata najoštrije osudila. u takvim se situacijama događaju golemi gubici za našu kulturnu baštinu i naša je obveza da zaštitimo ono što se zaštititi još uvijek može. Zato što razmjer uništenja u Siriji i u Iraku je, je nevjerojatan. I stoga moramo u budućnosti poduzeti e, dodatne mjere zaštite baštine. Zato bih volio istaknuti važnost e, konvencije o zločinima protiv e, kulturnih dobara koja je usvojena 2017. u okviru e, ciparskog predsjedanja Europskom unijom. I još bih iskoristio ovu priliku da zamolim sve zainteresirane strane da izvrše pritiske kako bi sve vlade i sve zemlje potpisale i počele s provedbom ovog e, konvenija. Cipar posvećuje jako puno pažnje zaštiti e, baštine. Sve te sve te konvencije čine da svi zajedno radimo na tome i omogućuju narodima da se osjećaju dijelom nečeg većeg. Zbog turske okupacije sjevernog dijela otoka Cipra, mnoga kulturna dobra, poput na primjer e, groblja, crkava, e, su bili dakle žrtve vandalizma ili su već uništeni ili im prijete uništenje. Arheološki muzeji su opljačkani a dobra iz muzeja su prodana na međunarodnom tržištu. Stoga vam želim zahvaliti vama i Europskoj komisiji na financiranju i podršci tehničkom odboru za zaštitu e, kulturnog nasljeđa od 2012. Komisija i Ujedinjeni narodi su e, nam pružili podršku i naš e, tehnički odbor je restaurirao 31 dijelo kulturnog nasljeđa, između ostalog i crkve, hamame, turska kupališta, groblja i tako dalje. To je jedan primjer, jedan odličan primjer suradnje između svih e, dakle ciparskih Grka i ciparskih Turaka. Dakle, a cilj je očuvanje zajedničke baštine. Prema medijima iz Ciparskog, e, Ciparskih Turaka, jako velik broj mm, mm, objekata, predmeta je zapravo zadržan još u jednom gradu e, na sjevernom dijelu otoka još od 1974. dakle od same okupacije. brine nas stanje tih predmeta zato što je to jedno vrlo lažno područje i molimo da nam ciparski Turci vrate te ikone u ortodoksnu, u pravoslavnu grčku crkvu. I na kraju moram reći da je jako važno financirati ovu vrstu aktivnosti i to posebice treba više raditi na digitalizaciji sve kulturne baštine cijelog čovječanstva. Hvala vam. Zahvaljujem. ja bih doista sve vas zamolila da se držite predviđenog vremena zato što ćemo inače prekoračiti vremenski okvir. A sada slijedi još jedna predsjedavajuća i to predsjedavajuća odbora za kulturu Senata u Rumunskoj, gospodin Preda. Izvolite, dakle, Radu Kozmin Preda, imate riječ. Hvala vam. Reći ću vam sada nekoliko riječi o rumunjskom kulturnom nasljeđu i to u svjetlu stote obljetnice osnivanja naše države. E, dopustite mi e, kao prvo da vam zahvalim na pozivu i na inicijativi da organiziramo ovaj međuparlamentarni sastanak. Drago mi je da imamo priliku razgovarati o jednom od najvažnijih aspekata europskog i nacionalnog identiteta, to jest kulturne baštine. Europa e, je povijest kultura i koja se temelji na zajedničkim vrijednostima koje okupljaju nacionalne posebnosti. I područje kulture može biti jedan primjer odličnih rezultata, dijaloga i suradnje između zemalja članica. E, to može biti zajednički program zemalja članica i institucija Europske unije. E, zbog toga pozdravljamo e, i osnivanje Siget Memoriala u Rumunjskoj, to simbolizira vrijednosti evropskih vrijednosti. Taj memorial podsjeća na dostojanstvo i europskog identiteta. E, e, u Rumunjskoj se provodi jako puno projekata koji imaju dvije dimenzije. Prvo je obilježavanje Europske godine kulturne baštine, i, sto, i, na, i e, nacionalno obilježavanje e, stote obljetnice ujedinjenja. I e, kulturna baština je definitivno jedan od ključnih dijelova naše, našeg identiteta i europskog i rumunjskog. U skladu sa programom obilježavanja stote obljetnice ujedinjenja mm, aktivnosti imaju i tu dimenziju baštine i te aktivnosti uključuju cijelo društvo, e, središnja i regionalna i lokalna tijela, sudjeluju u tome baš kao i međunarodne organizacije. Na kraju ćemo u Bukureštu organizirati forum kulturnog e, nasljeđa u Rumunjskoj i to 100 godina nakon velikog ujedinjenja. i, rumunjske i evropske vrijednosti su potrebni ako želimo imati participativnu demokraciju. Članovi e, državne uprave, nevladinih udruga, stručnjaci i javnost. Svi su oni uključeni u očuvanje e, kulturne baštine. I to je naravno vrlo važan element multikulturalnog e, društva kako živi danas u Rumunjskoj. Na ovaj način mi čuvamo identitet koji se temelji na kulturnoj raznolikosti. Kulturno nasljeđe je duhovno i materijalno te veliki resurs za budućnost koji može biti od velike koristi budućim naraštajima. Mi moramo budućim naraštajima omogućiti da iskoriste to nasljeđe. Potreban nam je integrirani pristup, posebnosti moraju biti zaštićene kroz inovativne pristupe, kroz nove poduzetničke ideje te kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi. A administrativni okvir se mora e, fokusirati na dijalog i na fleksibilnu, fleksibilno zakonodavstvo. U Rumunjskoj imamo jedan institut koji se bavi lokalnim sredstvima za e, očuvanje povijesnih spomenika taj institut je organizirao različite konferencije, različite rasprave kako bi se provelo analiza, analiza sadašnjeg stanja sa našom baštenom te odlučilo što napred. U nacionalnom zakonodavstvu smo usvojili propise kojima ćemo osigurati potrebna financijska sredstva, kojima ćemo kupiti i predmete iz, dakle, artefakte 16. svibnja 2016. smo sklopili sporazum o povratku e, e, predmeta koji su nezakonito e, uklonjeni iz zemlje. Isto tako imamo nacionalni sustav mobilnih predmeta. Rumunjsko predsjedanje Vijećem Europske unije će puno pažnje posvetiti upravo temama kulturne baštine. E, i to posebno provedbom e, Europske godine kulturne baštine. To će biti jedna od glavnih tema e, našeg predsjedanja. I na kraju smatram da moramo raditi na stvaranju povoljnog okruženja kako bismo uspjeli očuvati svu našu kulturnu baštinu, materijalnu i nematerijalnu. Hvala vam. Puno vam hvala. A sada slijedi gospođa Irena Stefovska. Ona je predsjedavajuća odbora za kulturu i obrazovanje u parlamentu bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Tu ste. Izvolite, imate riječ. Thank you for the opportunity to speak on behalf Hvala dame i gospode i hvala što ste mi dali priliku da govorim u ime e, Skupštine bivše Jugoslavenske republike Makedonije reći ću nešto o kulturnoj baštini naše zemlje. Kulturna baština je ključni segment u definiciji razvoja kulture i e, te e, e, vrlo kompleksne i složene povijesti Makedonije. Imamo artefakte, arheološke iskopine, fresk. E, knjige, spomenike, drugim riječima e, beskonačne mogućnosti razumijevanja, tumačenja i uključivanja baštine u svakodnevni e, život. Dakle, mi e, kao društvo moramo se e, usredotočiti na pitanje što želimo učiniti s kulturnom baštinom. Što predstavlja kulturna baštini jednoj zemlji? Želimo li samo profit od toga ili biti e, uključiti to u jedan civilizirani i urbani način života. Je li e, kulturna baština e, teret, luksuz ili potreba nešto e, što je, ima jednaku vrijednost kao tehnologija, okoliš i tako dalje. Aktivnosti koje država treba pokrenuti kako bi e, zaštitila kulturnu baštitu, e, te njeno e, uživanje u njoj je ključni element za njenu definiciju. Trenutačni pravni okvir u Makedoniji ne odgovara pravim potrebama države Makedonije, ali ne odgovara niti praksi u drugim europskim zemljama. Zbog toga radimo na modelu koji će prioritizirati kulturnu baštinu Makedonije, a nakon toga e, razmislit ćemo o e, njenom uključenju u regionalni i u europski e, kontekst. Najvažnije pitanje u našem slučaju je kako postići istovremeno zaštitu, uključiti institucije e, u to, ali i osvijestiti građane e, u smislu vrijednosti i važnosti kulturne baštine. Ovaj model na kojemu radimo je vezan za nacionalnu strategiju za kulturni razvoj za 2018. godinu, odnosno 2018. do 2020. godine. Zbog velike učinkovitosti e, različitih institucija došlo je do devet amandmana u ovoj strategiji, a imaju za cilj zaštitu kulturne baštine. Htjela bih naglasiti činjenicu da povjerenstvo za kulture, čiji sam ja predsjedatelj, organizira e, razmatranje statusa e, grada Ohrida kao i cijele regije Ohrida. Radi se o vrlo e, dobro poznatom e, kultura, kulturnom i e, prirodnom baštini i mjestu e, koji je pod zaštitom unesco U trenutačnom sustavu Ministarstvo kulture je odgovorno za zaštitu e, kulturne baštine. E, Direktorat za zaštitu kulturne baštine je djelomično neovisno tijelo koje se bavi za zakonskom regulativom u odnosu na zaštitu. E, e, muzeji pak e, su pod nadležnošću lokalnih vlasti. Riječ je o potrebi decentraliziranja ili pak centraliziranja cijelog sustava zaštite kulturne baštine. Ono što je jako važno to je praviti razliku između ta tri segmenta i to bi se onda e, odrazilo u segmentu e, na razini institucija za e, aktivnosti muzeja, istraživanje, a naravno i obrazovanje. Ova tri stupa trebaju biti neovisna jedna o drugoj, ali ostati povezana te otvorena u odnosu na europske i svjetske prakse. Element kojih, koji bih trebao ujediniti je jedno izvršno tijelo, kao što je to trenutačno Ministarstvo kulture, međutim možemo zamisliti i e, jedno posebno tijelo koje bi se bavilo e, e, kulturnim aktivnostima i koje bi odvojilo kulturnu baštinu od aktivnosti kao što je recimo suvremena umjetnost, kazalište i tako dalje i na taj način bismo mogli sačuvati takve aktivnosti, sačuvati i restaurirati kulturnu baštinu. Budući da smo mi zemlja kandidat za pristup Europskoj uniji, izuzetno je e, važno e, čuvati baštinu, a pri tome ispoštovati sve kriterije zakonodavstva Europske unije. E, drugim riječima naglasiti važnost kulturne baštine te osmisliti aktivnosti te osposobiti osoblje koje se bavi time. A sve to kako bismo istovremeno e, postigli što učinkovitiju zaštitu i dijelile naše iskustva s drugim državama članicama. Jer baština govori o e, prošlim i budućim generacijama. Ono što činimo kao dionici, političari, e, profesionalci, što radimo za građane, radimo to upravo za njih i e, kulturna baština, muzeji, e, spomenici trebaju u svakom trenutku sudjelovati u životu običnih građana. Hvala. Hvala vam gospođo Stefovska na vašem izlaganju, a sada slijedi zadnji govornik prije rasprave i to je također predsjedavajući odbora za kulturu i to senata u Poljskom parlamentu, gospodin Fodorović. Gdje ste? Aha, tu ste. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pokušat ću se držati predviđenog vremena, zato moram isto tako naglasiti da sam si ja samo nekoliko natuknica zabilježio na temelju onoga što ste rekli i ja se slažem s vama. Dakle, kulturu treba shvatiti na način da je to instrument za nadvladavanje krize identiteta. Želim vam zahvaliti na ovoj raspravi. Mi sada bilježimo stotu godišnjicu neovisnosti. Dakle, mi smo se ponovno izborili za svoju neovisnost zahvaljujući kulturi, zahvaljujući svojoj glazbi, sjetite se samo Chopina, zahvaljujući našim kiparima i tako dalje. Mi koristimo kulturu tu se slažem s vama kada ste rekli da je kultura nešto što ne smije biti što koristimo za eh, nametanje sile, ksenofobije. Dakle, ne smije se staviti u službu rasizma. Dakle, ova godina 2018. je vrlo važna Nadam se da ćemo dobro iskoristiti ovu godinu, ono što je preostalo, kako bi promicali europsku kulturu. I želim se zahvaliti i Europi nakon godina i godina komunizma. Mi smo se zahvaljujući kulturi ponovno oslobodili. Primjerice, ja sam vodio jedno malo kazalište u Poljskoj gdje sam radio sa ljudima koji su rekli da je njima sloboda jako važna. Oni su govorili o slobodi i prikazivali ju. I sve to je dovelo do toga da smo nadvladali komunizam, a bez da se prolila jedna kap krvi. Želim vam se zahvaliti jer zahvaljujući vašoj pomoći mi smo izgradili mnoge kulturne objekte, primjerice Centar solidarnosti u Gdansku, zatim glazbeni centar u Vroclavu. Izgradili smo opere zahvaljujući europskom novcu i stoga još jedan puta veliko hvala. Ta sredstva su dobro iskorištena, tako primjerice i za sanaciju spomenika, kulturnih objekata, njihovu restauraciju i tako dalje. Dakle, ne možemo stalno pitati što Europa može učiniti za nas, nego trebamo okrenuti to pitanje i priupitati se što mi možemo učiniti za Europu. Kao primjerice Poljska. Poljska puno toga čini u smislu integracije. Tu govorimo o židovskom kulturnom festivalu, zatim imamo festival četiri kulture u pograničnim regijama. Tu se redovito sastajemo sa pripadnicima litavskog naroda, ruskog naroda i surađujemo također i sa Ukrajinom po pitanju restauracija i tu smo postigli velik uspjeh. primjerice manifest iz Mazepe. Dakle, to je jedno tkivo koje smo e, restaurirali. Ne mogu u pet minuta navesti sve što smo do sada uspjeli postići, ali se želimo osvrnuti na ono što ste vi spomenuli. Vi ste rekli da gospodarstvo nije dovoljno kao vezivno tkivo, već je kultura tu važna. Dakle, naravno da je i kultura vrlo važno vezivno tkivo. Ja dolazim iz Krakova, to je isto grad e, kulture, prije svega s obzirom na književnost. Imamo jako puno turista. Uspoređuju nas sa Venecijom, zatim tu smo organizirali i kongres europske kulture. Ja sam tu upoznao i gospodina Mihajlovića za vrijeme tog kongresa i mi kao predstavnici parlamenta se često sastajemo. Želim pozdraviti gospodine Gutjeresa i s njime sam se sastao. Mi smo se sastali u Santiago de Composteli, zatim tu su i kolege iz Makedonije s kojima se često sastajemo i u suradnji s njima prije nekoga vremena ostvarili smo projekt restauracije kazališne zgrade. Znam, prekoračio sam vrijeme, ali imam još jedno iznenađenje za vas. Naime, ja sam i glumac. Smijem li iznijeti jednu kratku pjesmu? Pjesmu posvećenu obrazovanju. Dakle, sada ću iznijeti tu pjesmu. Adresuję go do tych ludzi, którzy myślą o edukacji. Radi se o pjesmi jednog e, pjesnika koji živi u inozemstvu i ona je posvećena ljudima koji se bore za obrazovanje. Dakle, potrebno je puno čitati. I na kraju ćete se susreti sa jednom pticom, pticom koja vas ne boji. Dakle, zatim se morate posvetiti pisanju. Morate godinama pisati tako dugo dok vam ponovno na ruku ne sleti jedna ptica koja će vam reći došao je kraj tvoje samoći. Moraš se pouzdati u sebe, moraš vjerovati u sebe. I tako možemo izgraditi novi svijet. Puno hvala na vašem doprinosu i ovoj predivnoj pjesmi koju ste iznijeli. Hvala na tome. A sada slijedi rasprava i imam devet govornika koji su se javili za riječ, stoga vam ponovno moram ograničiti vrijeme na jednu minutu. Započet ćemo sa predsjedateljem odbora za kulturu u talijanskom parlamentu. Je li predsjedatelj ovdje? Aha, tu je. Izvolite, gospodin Galo, imate riječ. Dakle, na jednu minutu. Dobar dan, gospođo predsjedavajuća. Dobar dan svim kolegama. Hvala vam svima na ovoj mogućnosti da danas govorim o strateškim temama za Europu, a to su kultura i obrazovanje. Mi bismo kao u Europa trebali biti e, kulturna supersila ulaganje u kulturu i u obrazovanje ne znači samo potaknuti gospodarski rast e, i otvoriti nova radna mjesta, pametna i kvalitetna radna mjesta, već e, to znači stvoriti jedan novi gospodarski model. Uz pomoć kulture možemo stvoriti novi model razvoja, a osim toga smatram da nam je to i potrebno i to očajnički potrebno s obzirom na to da živimo u gospodarskoj krizi, ekološkoj krizi, e, egzistencijalnoj krizi, dakle krizi na svim razinama koju moramo u ovom trenutku nekako riješiti. Podaci nam govore da postoji kulturni i gospodarski model kultura kultura je zapravo pokazala veliku otpornost i ostala je sektor koji dalje stvara nova radna mjesta i potiče rast gospodarstva. Tako da kad govorimo o razvoju, možda bismo trebali razmišljati i analizirati na koji način premostiti prepreke za e, dodjelu veće količine sredstava za obrazovanje i kulturu. Mislim da nam je to e, veliki izazov koji je pred nama i kojeg moramo, e, o kojem moramo razgovarati. Dakle, na koji način uložiti više sredstava u kulturu i obrazovanje. Hvala vam. Zahvaljujem. Idući govornik je gospodin Reinhard Kizek. Bizec. On je predsjedatelj odbora za kulturu u Saveznom vijeću Austrije. Izvolite. Dame i gospodo, gospođo predsjedavajuća, Dakle, ova godina kulturne baštine je oblik prizivanja povijesti. Dakle, prisjećamo se povijesti, a sada bih prešao na Austriju. Mi pa sada obilježavamo, eh, prije nekoliko godina smo obilježili tisuću eh, godišnjicu postojanje i ja bih eh, pozvao Europsku komisiju 6. i 7. prosinca u Beč i ja bih doista volio kada bi e, došla Europska komisija. Radi se o građevinskom pravu. E, građevinsko pravo je vrlo važna tema i tu postoji mogućnost da se e, susretne se sa različitim inicijativama i da se razmotri situacija e, građevinske substance u Beču i možda se na taj način može osnažiti svjesnost o tome da je potrebno da se više brinemo za kulturno nasljeđe. Hvala. Hvala. Sada Riječ ima Felix Montesfort iz Španjolskog senata. Izvolite. Jeste li ovdje? Tu sam. Dobar dan. Kultura i baština su e, bez sumnje temelj za izgradnju Europe. I u razdoblju od 2014. do 2018. smo koristili sredstva kako bismo potaknuli održivost. I morali bismo raditi na izgradnju i ostalih stupova a, kako bi kultura postala pravo. Moramo raditi na povezivanju teritorija i na povezivanju naraštaja. E, kad govorimo o teritorijalnoj povezanosti, tu najviše govorimo o ruralnim područjima. Moramo raditi na e, većoj jednakosti, radnoj, gospodarskoj, u plaćama kako bi e, i to je važno i za e, one koji rade u tom području, ali i za korisnike. Zatim moramo raditi na više na sudjelovanju, na e, kulturi, u obrazovanju. Moramo raditi na osobama, moramo raditi na krajoliku. Što treba zaštititi? Treba zaštititi metode rada, tradicije, običaje koji su stoljećima oblikovali određeno područje i, i zajednice. Tako da kultura je stvarno jedna golema vrijednost, ali osim vrijednosti ona mora biti i naše pravo. Zahvaljujem, a sada slijedi član našeg odbora ovdje u Europskom parlamentu, odnosno članica, to je gospođa Julie Ward. Izvolite, imate jednu minutu. Samo sam htjela primijetiti u kolikoj mjeri je ova rasprava, ovaj razgovor zanimljiv. I ja sam pjesnik i pisac i ovdje sam u Europskom parlamentu naučila haiku umjeće e, kratkih izlaganja i mislim da je dobro da se koristimo e, s kulturom i da govorimo o kreativnosti i da govorimo o obrazovanju. Želim pozdraviti rad dobrovoljaca koji e, vrlo često predstavljaju vrlo zanimljive inicijative koje onda organizacije institucije prihvaćaju. Moj prijatelj e, Michael May ima e, inicijativu e, sačuvanja i očuvanja židovske baštine i e, upravo se jedna takva konferencija odvija o urbanom, e, urbanoj židovskoj kulturnoj baštini. E, to su vrlo važne stvari koje pokazuju da Europa dijeli najbolje prakse i da zajednički radi na ovim važnim kulturnim pitanjima. A sada je još pitanje restauracije, nesačuvanja naše kulturne baštine. Nećemo to biti kadri činiti u budućnosti, ako se ne budemo koristili digitalnim alatima. E, sirijski internet e, poduzetnik Basel Hartkut je bio e, ubijen, ali prije smrti, prije nego što ga je ISIS oduzeo je e, uspio e, ostvariti e, verziju u tri dimenzije Palmere i to je nešto što je doista važno. Oni koji ne znaju za njegov posao zabilježite jer ne smijemo njegovo ime, zabilježite tu osobu, ne smijemo zaboraviti osobe koje su umrle. Hvala. A sada slijedi zastupnica iz parlamenta s Kosova. Ona je potpredsjednica odbora za kulturu, gospođa Tojta Haksi. Jeste. Teuta, vjerojatno, tako se izgovara, pretpostavljam. Dame i gospodo, čuli ste dvije priče o Kosovo, pa vas molim da posjetite Kosovo i da vidite što je točno i kakva je tamo stvarnost. Republika Kosovo je spremna preuzeti svoju odgovornost. Odgovornost članice UNESCO i drugih međunarodnih organizacija. Nju e, Srbija e, pobija. Mi tražimo od Srbije da vrati e, artefakte i arhive Kosovo. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Zahvaljujem. Sada slijedi gospođa Vesna Bedeković iz Hrvatskog parlamenta. Izvolite. Hvala vam lijepo prije svega na ponovnoj prigodi da, da dovršim evo svoj započet govor na prošloj sekciji. Evo prije svega htjela bih istaknuti kako je Republika Hrvatska zemlja sa izuzetno bogatom materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom od koje se značajan dio nalazi na unesco ovoj listi e, zaštićene materijalne i nematerijalne svjetske e, kulturne baštine. E, nažalost, dio te izuzetno bogate hrvatske kulturne baštine stradao je 90. godina u prošlom stoljeću u ratu koji se vodio u Hrvatskoj i moram podsjetiti da su osobito stradali naši gradovi i čitave zaštićene e, gradske jezgre poput primjerice grada Dubrovnika, grada Vukovara pa i dijela samog glavnog grada Republike Hrvatske, dakle Zagreba, naše prijestolnice. No evo e, u današnje vrijeme 27 e, godina nakon dakle rata veći dio tih kulturnih spomenika je obnovljen restauriran, e, zaštićen, konzerviran i to moram istaknuti prvenstveno e, pomoću sredstava iz fondova Europske unije i jednako tako pomoću nacionalnih e, sredstava i u tom smislu želim istaknuti vrijednost i opredjeljenje Hrvatske upravo za zaštitu dakle i konzerviranje kulturne baštine time što će se evo i završna aktivnost obilježavanja Europske godine kulturne baštine u Hrvatskoj obilježiti jednom velikom izložbom koju smo nazvali Tajni život baštine koja će se svečano otvoriti 4. prosinca ove godine i to upravo Dakle, izložbu organizira Hrvatski restauratorski zavod koji ove godine slavi u Hrvatskoj 70. obljetnicu svoga postojanja u području zaštite kulturne baštine i time Hrvatska dodatno želi staviti naglasak upravo na važnost konzerviranja i zaštite vlastite kulturne baštine kao dijela svog identiteta. Hvala lijepo. Puno hvala. A sada slijedi Andreja, gospodin Andreja Popović. On se već javio za riječ iz Crnogorskog parlamenta. Izvolite. Hvala još jednom. Hvala još jednom što ste mi dali priliku da nastavim svoj prijašnji govor. Nešto o, dakle crnogorskom kulturnom nasljeđu. Najveći dio se nalazi u predjelu Boke Kotorske. Ti, to nasljeđe e, potiče iz austro ugrske ili Mletačke republike. Grad Kotor je pod zaštitom UNESCO. Tu postoji veliki broj crkava i manastira, radi se o vrlo malom području, a Kotor je tijekom svojeg najintenzivnijeg razvoja imao 30 crkava i manastira. Bazilika Svetog Tripuna je iz 9. stoljeća i to je jedna od najstarijih katedrala u Europi. Na Skadarskom e, jezeru imamo cijeli kompleks manastira dinastije e, Nemanja. E, ta, e, to područje je e, zapravo jezgra srednje vjekovne crnogorske države, dinastija koje su dale temelj budućnosti i buduće crnogorske države. U tim manastirima imamo vrlo važne spomenike koji svjedoče o različitim utjecajima u Crnogorskoj gorskoj baštini, freske, bizantska umjetnost i tako dalje. Hvala što ste mi dali priliku da vam se obratim. Sada slijedi kolega iz Europskog parlamenta, gospodin Strojevski, izvolite, imate riječ. Pani przewodnicząca, na wstępie chciałem podziękować Jurkowi Federowiczowi. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam. Na početku bih željela zahvaliti zastupniku Federoviću, on je zastupnik iz moje zemlje. i on je vrlo osebujna e, ličnost iz Poljske. Mi smo započeli sa mandatom e, u parlamentu tako što smo komisiji podnijeli pitanje i tražili da se provodi e, fleksibilnost kad je riječ o sredstvima namenjenim za kulturu i to u onom širem smislu. I zbog toga su uvedena dva ograničenja Čak i e, predmet financiranja e, za određene predmete u kulturi je u određenim zemljama ograničen. Htio sam vam skrenuti pozornost na tu temu zato što u ovih posljednjih nekoliko godina situacija se nije promijenila i zbog toga se moramo vratiti na prijašnje e, načine i metode. Puno vam hvala, a sada slijedi zadnja govornica na ovome panelu, a to je gospođa Dragana Kostić iz Srpskog parlamenta. Izvolite, na minutu. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Moram naglasiti da Srbija i Ministarstvo kulture ulažu posebne napore u zaštitu očuvanju i obnovi kulturne baštine Srbije. Posebno bih istaknula projekt koji je posvećen 16 rimskih careva rođenih na teritoriju Srbije. Najvažniji od njih je car Konstantin koji je 213. godine uveo e, kršćanstvo svojim e, ediktom. Očuvanje e, srpske kulturne baštine se odražava u razvoju turističkog kulturnog turizma sve veći broj turista posjećuje našu kulturnu bašinu. A istina e, što se tiče Kosova i Metohije, to nije nešto o čemu bih ja ovdje govorila, ali činjenice će izaći na vidjelo u vrlo kratkom roku. Hvala. Hvala. Time smo sada okončali ovu raspravu u okviru drugog panela. Sada slijedi treći panel i zadnji tematski blok. Tu se radi o vrlo važnom temu, temi kulturne baštine i obrazovanja. I već smo jutros raspravljali ponešto o tome. Ja bih sad zamolila gospođu Zabine Farhajen koja je jučer vodila radnu skupinu da ukratko sažme rezultate. Prvi dio jučerašnjeg panela uključivao um, uključivo je detaljnu prezentaciju komisije o tome što je učinjeno u proteklih 12 mjeseci u okviru uh, Europskog dana godine kulturne baštine. Postoje dva središnja plana Europske godine kulturne baštine kojom se ljude podučava o kulturnoj baštini i korištenjem iste baštine kao e, ključnog alata za povezivanje različitih narištaja. Financiranje od strane EU, Europske unije bit će dalje ključno e, za te projekte jer ti projekti trebaju odgovarajuća sredstva budući da donose veliku vrijednost za uložen novac. Osim strukturnih fondova e, koristi se novac iz programa Kreativne Europe i obzora 2020 te iz Erasmusa Plus za eh, stvaranje mogućnosti za daljne uključivanje u projekte kulturne baštine. Zatim planirano, planirano je još dodatnih projekata. Komisija stvara novi akcijski plan za kulturnu baštinu. Isto tako podržava čitav niz inicijativa koje se odnose na nasljeđe u školi. Tu je i e-twinning platforma za učitelje i njihov profesionalni razvoj, te zajednički proizvod, e, e, projekt e, Evropske unije i UNESCO o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Europska godina kulturne baštine je definitivno potaknula uključivanje na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Mnogo se razgovaralo o ključnim lekcijama za budući rad u podržavanju sinergija u obrazovanju i kulturu. Jako je važno E, vrednovati i cijeniti i materijalnu i nematerijalnu baštinu. No mnogo toga treba učiniti kako bi se e, očuvalo mm, to nasljeđe. E, mora se to uključiti u obrazovne institucije, a i ključno osigurati da raznorazni dionici mogu sudjelovati u upravljanju. Važno je imati pristup od, doz, od gore od prema gore, a e, sudjelovanje na regionalnoj razini ima također ključnu ulogu. Ako želimo više uspjeha u obrazovnim institucijama, onda trebamo malo više e, učiniti kako bismo um, kulturnu baštinu uveli u školske programe. Obrazovanje u kulturi bi trebalo krenuti što je ranije moguće i e, trebali bismo imati više dobrih primjera. Isto tako treba potaknuti mobilnost među mladim stručnjacima kroz recimo virtualno učenje i program e-twinning je vrlo dobar program kako to može biti učinkovito. Zatim treba isto tako e, dakle, imati e, kako formalno obrazovanje, ali tako i neformalne obrazovanje i inicijative. Ako želimo očuvati baštinu, moramo također pokazati solidarnost i prema mladima i to posebice jedan regulirani okvir za volontiranje, ali i fleksibilni oblici volontiranja koji su zapravo u skladu sa e, životnim stvarnostima naših mladih naraštaja. Isto tako treba se odmaknuti od ekskluzivnog fokusa na znanost i dati i umjetnosti pravo mjesto u obrazovanju. Dakle, ne koncentrirati se više isključivo na znanstvene predmete, već i na umjetničke i humanističke. E, umjetnost i kultura moraju biti jedan od prioriteta. Umjetnost i kultura mogu također biti e, alat kojim će se e, uključiti i u druge predmete, a veza između baštine i obrazovanja je važna i za budući razvoj važnih aspekata o kojima smo govorili u prethodnim panelima, to je dakle očuvanje nasljeđa i kultura i identitet. Ako ne uspijemo u tim naporima, bojim se da ćemo e, zaboraviti koliko je naša kulturna baština važna za sve nas. Hvala vam. Hvala na opsežnom sažetku jučerašnje rasprave koja je bila vrlo napeta. A sada bih pozdravila naše govornike. Započinjem sa Niko, gospođom Nicole de Ona je istražiteljica na institutu u Briselu koja će nas sada informirati o svojim spoznajama. Izvolite, imate riječ. Jeste. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala i e, zastupnicama iz nacionalnog i Evropskih, e, Evropskog parlamenta. Studija koju je naručio odbor e, KULT analizira sinergije između politike za kulturu i obrazovanja. Dakle, što je moguće, što se može učiniti kako bi te sinergije bile učinkovitije? gdje se sastoje obrazovanje i nasljeđe, to je baština? kako učiniti da naši građani postanu eh, odgovorni prema tome. Analizom postojeće literature vidimo da postoji velika eh, zbrka između različitih zemalja kad je riječ o razumijevanju kulture, baštine, obrazovanja, obrazovanja u, eh, u području umjetnosti i tako dalje. Velika poteškoća u definiranju konstruktivnih sinergija je E, velika različitost tijela kojima pripadaju. Sinergije postoje i u studiji su spomenuti vrlo uspješni primjeri, neki od kojih e, traju već godinama, poput onog u kojem škole usvajaju e, spomenik, e-twinning koji je vrlo često spomenut u ova dva dana, neki koji su bili, neki koji su trajali pa su završili, poput svih puteva vode u Rim, grad ispod grada i brojni drugi neki nedavni e, projekti poput Mi smo baština i razmišljamo o budućnosti u Europske godine kulturne baštine i razmjena e, planova i e, iskustva. Jako još puno primjera koje bi vrijedilo spomenuti. No, sve te sinergije još uvijek nisu dovoljne. A zašto? Glavni rezultati studija su sljedeći. Dakle, to se najčešće e, vidi kao rješenje koje je napušteno zato što se previše, zato što se temelji previše na e, pojedinačnim inicijativama i nema, dugoročno, nema dugoročni plan. Studija više od 11.000 e, evenata koje je pripremljeno u Europskoj godini kulturne baštine Dakle, tu bi e, studiju trebalo napraviti kako bi se vidjelo što u budućnosti, kako dalje. Netko je jučer rekao da je potreban ljudski glas i recimo da se e, glazba treba vratiti u školski program, to je glazbeni e, odgoj. To me vodi do drugih nalaza. Obrazovanje nije ukorijenjeno u kulturnoj baštini, se ne temelje na kulturnoj baštini. I sinergije nisu dovoljno uključene u obrazovni sustav. Još dodatne preporuke, osim ove koju sam vam upravo iznijela, se spomenju i vjerojatno će se pojaviti i u preporukama. Što se tiče obrazovanja i obrazovanja i kulturne baštane, preporučujemo zastupnicima Europskog parlamenta da provedu ove preporuke u e, politikama i u programima financiranja. Strukturno, uključivanje obrazovanja u kulturnoj baštini u e, školske obrazovne e, programe i to u formalnom i neformalnom obliku. Jasna definicija kulture, kulturne baštine, obrazovanja, umjetničkog obrazovanja E, dakle, dakle, definiranje zajedničkog europskog e, glosarija. Svi su ti pojmovi vrlo specifični. Baština i e, učenje bi možda bili najširi pojmovi koji bi sve to pokrili. Zatim širenje dobrih praksi, prenosivih primjera, na primjer učenje iz predmeta, baština u razredu, učionici, cjeloživotno učenje. Najbolji alat E, je recimo međunarodno, osmislilo e, Međunarodno vijeće muzeja. I na kraju razmjena informacija, nadogradnja postojećih alata i osiguranje da su e, veze, da se veze redovito ažuriraju između sektora nasljeđa kako ne bismo imali, dobili previše informacija koje onda samo stvara konfuziju zatim uključivanje podizanja razine svijesti o baštini te inzistiranje na ljudskom licu baštine kroz recimo programe cjeloživotnog učenja, kroz Erasmus Plus i ostale slične programe različitih tijela. I na kraju financijski resursi E, dakle, valja imati dugoročne planove i vidjeti ono što je već bilo uspješno i s time nastavite. Zatim uspostaviti sinergije između različitih odbora i graditi snažne odnose, a ne samo da se multipliciraju e, eventi koji su jednom organizirani. Ja, vielen Hvala vam na izlaganju, pogotovo ovo zadnje što ste spomenuli je vrlo važno s obzirom na neuspjele pregovore o proračunu za 2019. Dakle, vrlo je važno da mi pokušavamo na održiviji način raspolagati financijama. Puno hvala. Sada bih dala kolegi Rafaelu Žeraru iz Francuskog nacionalnog parlamenta riječ, jer on nas mora malo ranije napustiti, stoga bih mu dala riječ. Gospodine Žerar. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo europski zastupnici, nacionalni zastupnici. Doista mi je zadovoljstvo što ovdje e, mogu e, e, predstaviti gospodina Bruna Studela koji je iz naše nacionalne skupštine. Mi smo ovdje dva dana već i govorimo o e, europskoj e, kulturnoj baštini, ali također i e, muzičkoj, umjetničkoj i tako dalje. To je plod bivših generacija i ne možemo bez obrazovanja nju prenositi. U Europi imamo zajedničku baštinu. Europa je uvijek u sebi bila prožeta različitim umjetničkim pokretima, rimska, grčka, gotička umjetnost koja je bila prisutna u cijeloj Europi arnuvo, romantizam. Naravno ne mogu sada sve ovdje citirati, što znači da je upravo e, ta cirkulacija umjetnika arhitekata e, stvorila jedno slučno okruženje na cijelom europskoj, e, cijelom europskom kontinentu kontinentu koji daje europskim građanima osjećaj da e, pripada u istom svijetu, imaju zajedničku e, baštinu. Međutim, trebamo djelovati, trebamo raditi na tome da se ta materijalna, nematerijalna kulturna baština prenosi na mlađe generacije. Potrebno je naučiti e, razgovarati među kulturima, ostvariti međukulturni dijalog. Upravo je predsjednik Macron podsjetio e, mladima iz Molembeka da e, oni ne pripadaju samo svojem kvartu, već i državi i europskoj zajednici. Naravno, potrebna su ekonomske razmjene, ali i kulturne i obrazovne. I upravo zbog toga, baš kao i u Portugalu, mi u Francuskoj smo odlučili otići dalje e, tako što već u osnovnim školama treba početi e, učiti drugi strani jezik. Francuska je u sklopu ove godine odlučila osnažiti e, prisustvo te baštine kod djece i uključiti u to i lokalne inicijative. Ministarstvo kulture i obrazovanja je krajem prošle godine pokrenulo jedan plan koji svim, svim mladima od 3 do 18 godina godina omogućuje da sudjeluju u e, kulturu. Drugim riječima da stavimo umjetnost i kulturu u srce Europe. Naravno da su e, te domene uvijek postojale u e, kurikulumu. Međutim, danas imamo jedan umjetnički pristup koji ide korak dalje. I to ne samo u glazbi, već i u tome kako djeca iz svih društvenih slojeva mogu imati pristup kulturi. Dakle, 10% vremena provedenog u školi mora se posvetiti upravo e, e, umjetničkom obrazovanju a vanškolske aktivnosti također moraju imati i jedan umjetnički dio i to počinje već od najnižih e, obrazovnih institucija u Francuskoj, drugim riječima još od početka osnovne škole. Taj plan za kulturnu e, i umjetničku e, obrazovanje upravo insistira na glazbi, imamo zborove u svim institucijama školskim, tako da, će, tako da je recimo 2018. godine u devetom mjesecu su stari stvari e, učenici morali nove dočekati upravo e, zbornim pjevanjem. E, u svim e, gradovima imamo e, glazbu koja je prisutna, pa čak i onima koji e, su najsiromašniji. Djeca i tineđeri moraju sudjelovati u baštini, a time se poboljšava njihov život kao i njihovo sudjelovanje u kulturnoj baštini. I dakle u francuskim školama potrebno je imati barem jedan izlet koji je kulturne prirode i jedan E, jedno, e, jedan posjet kulturnim institucijama e, kao što su kazalište i slično. Na taj način tako će, također će, mladić, će mladi imati godinu dana pas kultur koji im omogućuje da godinu dana posjete sve Eh, što žele eh, u eh, kulturnoj baštini i kulturnoj ponudi. E, to upravo daje mladima mogućnost da potroše 500 eura za kulturu, drugim riječima to je poklon i to je nešto što već imamo u Italiji, u Mateo Renzi je tako nešto uspostavio, da nas... E, mi e, e, to činimo na način da smo naučili od Italije te će trošak te inicijative od 500 eura za mlade na godinu nešto što dijele različiti dionici. Dakle, ne radi se samo o E, novcu koji se daje, već i e, želimo kasnije to omogućiti svim studentima, recimo Erasmus studentima i to pomoću geolokalizacije. Evo što Francuska čini e, za ovu spregu između kulture i obrazovanja. Hvala. Hvala na pozitivnom izlaganju i primjerima koje ste naveli, a sada slijedi Marija Augusta Santos iz Portugalskog nacionalnog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. U ime Portugalskog parlamenta želim sve nazočne pozdraviti mi smo naša sjećanja i mi smo odgovornost koju preuzimamo. Bez sjećanja i odgovornosti mi ne postojimo, možda čak niti ne zaslužujemo postojati. To je napisao Sramargo, odlikovan Nobelovom nagradu za književnost. Europska godina kulturnog, kulturne baštine znači da moramo slaviti svoje kolektivno sjećanje i priznati ga, a isto tako i našu zajedničku odgovornost. Isto tako to znači da obrazovanje i znanost moraju iznaći e, zajednički put i to je put koji svi trebaju prihvatiti. Dakle, naše zajedničko kulturno nasljeđe je vrlo važno i moramo ga očuvati za iduću generaciju. Portugal je zemlja koja je vrlo otvorena, zemlja ima bogatu povijest, veliku dijasporu na svim kontinentima i imamo vrlo jake emocije. Mi smo otvoreni za ljude, za ljudska prava za građane. Dakle, radi se o tome da sada želimo izgraditi budućnost na dolazećim generacijama. U mnogostrukom smislu Portugal smatra da je kultura jedna od stupova nacionalnih identiteta i kultura mora biti pristupačna svima. Potreban je kontinuiran rad na očuvanju i na širenju kulturnog nasljeđa, a zato nam je potrebna transverzalna kulturna politika i u području obrazovanja i znanosti. U području obrazovanja potrebno je stalno metodičko djelovanje i stoga je vrlo važno da se ovakve teme više uključe u udžbenike. Zatim moramo učiniti više za istraživanje i razvoj. Rade se novim tehnologijama i digitalizaciji koje treba iskoristiti za širenje sadržaja kulturne baštine. Dakle, radi se o tome da je sada važno da potaknemo proces demokratizacije i da ojačamo pristup kulturi za sve građane. Mnogo je projekata koji smo već proveli u različitim sektorima kulture, u različitim područjima kulture. Dakle, tu je nacionalni plan za umjetnost usmjeren ka učenicima. Zatim imamo nešto slično u suradnji sa nacionalnom razinom. Radi se o poticanju čitanja, vještina čitanja i poticanju domaćeg filma. Sve to znači da mi svoje zadatke obavljamo između središnje razine, lokalne razine i različitih dionika civilnog društva i moramo snažiti to djelovanje. Kulturna baština Europske unije, naš zajednički identitet, dakle to je središnjica ovog trostrukog sustava, dakle građani, kulturna baština i znanost. Mi želimo jedan humani razvoj, razvoj socijalne i gospodarske politike, ali i kulturne politike i nadamo se da će škole predstavljati jedan privilegirani okvir za provedbu takvih politika i svih preporuka UNESCO-a. Dakle, potreban nam je odgoj kako bi na kraju imali odgovorne građane koji preuzimaju različite zadaće. To moramo posredovati prije svega kada se radi o mladima. Moramo obrazovati kako bi očuvali nešto. Dakle, moramo integrirati te vrijednosti i moramo usvojiti kulturne vrijednosti. Postoji sinergija između javnih politika i područja kulture no ti sinergijski učenici još nisu dostatni. Potrebne su nam jače strukture kako bi sve te elemente povezali. Moramo bolje surađivati, snažnije surađivati. Moramo biti u stanju da tu suradnju produbimo kako bi na kraju svoja znanja, svoje vrijednosti, svoje resurse mogli dijeliti i to će se ojačati naše djelovanje u okviru mreže. U ovo doba univerzitetu univerzalizacije ne postoje više izopćene kulture. Dakle, potrebno je međusobno poštovanje, međukulturni dijalog između civilizacija i to na temelju ljudskih prava i nastojanja oko postizanja mira. Prošlo je 70 godina od usvajanja deklaracije o E, univerzalnim općim ljudskim pravima i Europa sada mora biti predvodnikom u ovome dobu kada je riječ o kulturi i obrazovanju jer to nas čini posebnima, to nas čini ljudima. Dakle, potrebna nam je humanija politika. Svi mi smo sada pozvani da svoj europski identitet identitet ojačamo. I na koncu želim e, citirati Alberta Camilla koji je dobio Nobelovu nagradu, dakle bez kulture i bez relativne slobode koju ona predstavlja, društvo je koliko god da savršeno bilo samo društvo u džungli. Dakle, to je pravi poklon za budućnost. Puno hvala na ovom vrlo strastvenom <clears throat> apelu koji ste iznijeli. A sada ćemo nastaviti sa gospođom Teutom Haksijom iz Kosovskog nacionalnog parlamenta. Gospodinom. Hvala. I mi bismo nešto rekli o ovoj točki. Drage dame i gospode, kulturna baština u Kosovu je e, bogata i e, postoji e, iz davnih vremena. Mi vjerujemo u raznolikost kulturne baštine i vjerujemo da je to jedna vrijedna stvar i da je trebamo čuvati i štititi. O nju štiti naš ustav i naše zakonodavstvo. Republika Kosovo investira u e, kulturnu baštinu svih zajednica i to jednakomjerno. Mi imamo bogatu kulturnu baštinu te vjerujemo da je to jedan važan dio e, europske baštine i dobro bi bilo i da Europska unija uloži u e, nju kako bi e, zaštitila tu baštinu. Ukoliko god je to moguće, vrijedno bi bilo doći vidjeti e, našu bogatu kulturnu baštinu i vidjeti da je realnost daleko od onog što smo čuli od srpskog izaslanstva. E, imamo, oni čuvaju na tisuće naših artefakta u Beogradu i trebalo bi ih vratiti Republici Kosovo. Hvala. Hvala vam. sada... Slijedi Emrola Išla i prosto želim ispričati što danas nemamo prijevod na turski. Doista me to ljuti. Jučer je prijevod funkcionirao Gospodine Išler, stoga vas doista Stoga se doista želim ispričati da danas prijevod na turski ne funkcionira ili iz turskog i zahvaljujem što ste pripremili svoje izlaganje na engleskom jeziku pa vas molim da ga sada i iznesete. Izvolite, imate riječ. Hvala, draga predsjedateljice. Drage kolege, kao prvo želim eh, stvarno E, izraziti zahvalnost Europskom parlamentu koji je e, udomio ovaj sastanak. Dijeljenje znanja e, je nešto što će uvelike doprinijeti našim odnosima. Kao zemlja kandidat za Europsku uniju s aspiracijom da postanemo država članicom Europske unije, Turskoj je izuzetno stalo do kulturnog aspekta ovih odnosa, a naročito u odnosu na kulturu kulturu i obrazovanje. Upravo u tom kontekstu u odnosu okvira 26, e, poglavlje 26 e, koji se odnosi upravo na kulturu i na obrazovanje, moramo reći da smo spremni e, početi s pregovorima u odnosu na ovo poglavlje. Međutim, naše pregovori iz političkih razloga su u zastoju. E, e, to je izuzetno važan čimbenik za razvoj. Mi e, u Turskoj dijelimo osnovne i temeljne vrijednosti Europske unije, promičba kulturne raznikolikosti kao i kulturne baštine. Nadalje, želimo e, e, ostvariti što e, bolju međunarodnu suradnju u okviru UNESCO-a, čije smo članica. Mi smo također stranka u mnogim međunarodnim ugovorima koji se tiču kulture i baštine. Mi sudjelujemo u programima za potporu Europske unije kulturi i obrazovanju kao kultura Europa. Mnoge naše knjige su u okviru tog programa prevedene e, nadalje. E, imamo e, udruge za kulturu, za umjetnost Turske koji su stvarili različite projekte suradnje. Mi surađujemo i s međunarodnim organizacijama kao što je UNESCO ili recimo svjetska carinska organizacija kako bismo spriječili krijumčarenje takvih umjetničkih dijela smatramo da treba povratiti umjetnička djela zemljama podrijetla. I naša zemlja sudjeluje i članica je svih važnih međunarodnih e, sporazuma i dogovora e, koji rade na vraćanju takvih e, umjetničkih dijela zemljama podrijetla. Hrvatska Turska e, sudjeluje na konstruktivan način u ovoma, a sve države bi to e, trebale učiniti i e, radi se o obvezama koje proizlaze iz međunarodnih obveza. Mi vrlo strogo osuđujemo uništavanje kulturne baštine mi smatramo da je potrebno spriječiti i zaustaviti nelegalnu trgovinu umjetničkim dijelovima, te djelujemo kako bi se vratile, vratila takva umjetnička zemlja umjetnička djela u zemlje podrijetla. I upravo e, mi organiziramo radionice za e, djelatnike koji se bave provođenjem zakona u Turskoj kako bismo ih osvijestili i e, informirali o važnosti ovog problema i vrlo često se radi o političkim problemima u susjednim zemljama koje onda još više izražavaju ovaj problem. Što se tiče kulturne baštine, Turska e, sudjeluje u mnogim e, programima, a među njima su i programi e, vezani za obrazovanje, životno učenje. To je nešto što je izuzetno važno za mlade. Drage kolege, Završit ću tako što ću e, izraziti e, neke zabrinutosti. Naša kultura, naša e, vjera i naše, naše društveno razumijevanje ne dopušta da se uništavaju mjera mjesta e, koja su mjesta za vjeru, vjerske objekte. o tijekom otomanskog razdoblja postojala je tolerancija za sva takva e, mjesta, za e, džamije, sinagoge, pravoslavne crkve. E, to se nikada e, nije uništavalo, već se poštivalo. Međutim, danas do toga dolazi. Danas se to događa e, u Europi. U Turskoj je pak restauriran veliki broj i crkava i sinagoga i to je otvoreno za turističke posjete. Želim zahvaliti organizatorima sastanka što su nas pozvali na ovaj sastanak i radujemo se daljnjoj suradnji. Puno hvala i možemo se samo nadati da ako i na političkoj razini između Europske unije i Turske postoje neki problemi da će ovo ipak na kulturnoj razini bolje funkcionirati, dakle ta suradnja. Stoga puno hvala što ste danas ovdje sudjelovali na sastanku i što ste nas posjetili. A sada slijedi konačni krug, imamo još točno Dvadesetak minuta za raspravu. Ja ću pokušati dati što više e, sudionika riječ, ali nakon toga moramo završiti, a sada započinjemo sa irskim predstavnicima. Izvolite. Postavili smo pitanje o krizi identiteta i moramo pogledati e, na umjetnost, e, dakle da li se iz toga može dati odgovor. Ako gledate, dakle, očuvanje osobnog dostojanstva, mm, snaga glazbe, snaga vizualne umjetnosti, književnosti, to je najveća moguća sila. Mi kao politička snaga imamo dobru strukturu obrazovanja. Zato što ako gledate snagu, ona je u mentalnoj snazi, u vrijednosti, u mjestu, u osjećaju pripadanja, zato što sigurno nećemo gledati u matematiku kako bismo riješili e, probleme uništenja društva. Isto tako moramo imenovati ono najbitnije. A zašto su umjetnost u sredini stema? Zašto to nije ispred dakle znanosti, matematike, tehnologije, inženjeringa. Zašto se o tome ne može govoriti? Zato što sve što smo danas spomenuli, bili su to svi aspekti e, umjetnosti i moramo se vratiti razgovoru o tome. još jedan veliki pjesnik je rekao Svaki puta kad vidim, e, kad upalim televiziju, samo gledam bankare. Tu su, dobivaju novac za ovo, za ono. Mi im plaćamo za e, goleme pogreške koje su počinili. I mi moramo imati zapravo jednaku moć u e, svijetu umjetnosti i kulturi. Zato što je to bitno za mentalno zdravlje, za intelektualno zdravlje te na koncu konca i za naše gospodarstvo. Hvala na ovom vrlo također strastvenom izlaganju i apsolutno se slažem s vama. A sada slijedi Ana Vasiljevska iz Poljskog parlamenta. Gdje ste? Evo, izvolite. Imate jednu minutu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja jestem Hvala vam. Ja sam zastupnica iz Poljskog parlamenta i članica sam odbora za kulturu i obrazovanje. I htjela sam sa vama podijeliti neke ideje kad je riječ o kulturnom, e, kulturnoj baštini i obrazovanju te o ulozi baštine u obrazovanju. Naša je namjera da postignemo da su učenici i općenito građani zainteresirani za kulturnu baštinu. Želimo podići razinu svijesti o tim temama. Jako je važno krenuti od najranije dobi. Mislim da bismo sa e, obrazovanjem o kulturnoj baštini trebali krenuti već u osnovnoj školi i to djeci predstaviti na pristupačan način i naravno potaknuti njihov interes. Evo navesti ću jedan primjer, primjer e, igara u gradovima sa spomenicima. Na taj način bi se mogao pobuditi interes za spomenike i za kulturu. To je također jedna e, interesantna aktivnost za e, provođenje slobodnog vremena vani zajedno u iz obitelji, ne samo u školi. moramo djetetu pokazati ono što je oko njega. To su dakle spomenici, e, lokalni spomenici. I kroz školu možemo doprinijeti očuvanju naše kulturne baštine i na taj način očuvati naš nacionalni, europski i lokalni identitet. Moramo podržati i pomoći e, nastavnicima, ali i poduprijeti inovaciju, sve oblike inovacije u obrazovanju. Hvala, a sada još jedan puta član našeg parlamenta, Julie Ward, imate minutu. Htjela sam reći da obrazovanje e, se mora primjenjivati i na nas. I mi smo ti koji moraju učiti i moramo biti dovoljno ponosni i priznati da ne znamo sve, da moramo izaći i uključiti se i to na ovim e, najnižim razinama. I to je zapravo prvi politički cilj e, organizacije mreža europskih muzeja. Dakle, da se provede dan u muzeju Imamo jedan takav projekt u Maastrichtu. O e, tome je snimljeni film i pozivam vas sve da ga pogledate. No ne samo to, mogli biste e, pokrenuti vlastito političko e, stažiranje recimo. To znači da biste recimo iza kulisa radili s tim muzejima i na taj biste način shvatili na koji način funkcioniraju te institucije i s kojim se izazovima suočavaju. A na taj način bismo i mi sami postali mnogo bolji lobisti, da tako kažem, za taj sektor. Hvala vam. Sada gospodin Sevastakis iz Grčkog parlamenta ima riječ. Hvala. U mojem gradu, u Ateni, je kada se radi o bilo kakvim iskopinama uvijek nađemo nešto novo iz antičkog vremena. To znači da kultura prošlosti, da je ona naravno povezana i sa e, sadašnjim urbanističkim planiranjem. Dakle, moramo paziti na to kako se ponašamo prema svojem okolišu. A naša iskustva pokazuju da je to također pitanje obrazovanja. Dakle, ako sa sadašnjeg stanovišta gledate u prošlost, već je to pitanje obrazovanja. I postoji velik pritisak od e, strane zbog migracije, sve većih migracijskih tokova stvara se velika nesigurnost, pa su i urbanistički zahtjevi drugačiji. Dakle, sve to je povezano sa strukturnom nesigurnošću kojom su izloženi ljudi danas. To je isto nešto o čemu moramo govoriti. Dakle, naš problem nije samo taj da smo suočeni sa tehnološkim izazovima i kako se obhoditi prema prošlosti, već se moramo pozabaviti i aktivnim pristupom, modernim pristupom na način da možemo stvoriti strukturu koja je potrebna danas Europi. Hvala, a sada gospođa Bild ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Inicijativa broj četiri kulturne baštine u odnosu na e, baštinu u tranziciji, drugim riječima religijska baština koja više ne služi svojoj svrsi. To je izuzetno važno u mojoj regiji gdje imamo skandalozne projekte kao recimo e, preobrazba crkve Svetog Frane u Nansiju koja je postala sada trgovački centar. Ne bismo li trebali već sada dati e, podršku upravo takvim vjerskim zajednicama? Kosovo ima na e, čitavu e, jednu važnu kulturnu baštinu, recimo e, pravoslavnu, koja je vrlo važna za Srbe. I vidjeli smo da se ona sustavno ugražava, a imali smo dva takva mjesta koja su napadnuta krajem listopada. Dakle, što će ostati od naše vjere koja je sustavni dio, sastavni dio naše baštine i naše kulture ako ih ne štitimo, to je pravi problem i kulture i e, obrazovanja. Hvala. Hvala vam. A zadnji govornik je Luigi Gallo iz talijanskog parlamenta, a nakon toga, nažalost, moramo završiti. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, hvala svima koji aktivno sudjeluju u ovoj raspravi, a ovu bih minutu iskoristio kako bih e, govorio o obrazovanju, o kulturnoj baštini prema članku 165 ugovora o funkcioniranju Europske unije e, jedna od aktivnosti jeste razvijati europsku dimenziju obrazovanja. Razvoj europske dimenzije obrazovanja podrazumijeva i dakle to da imamo jedan zajednički e, pedagoški model kojim bi se onda postigao zajednički europski identitet. Ja sam od drugih zastupnika ovdje čuo kako se razmišlja o tome kako potaknuti uključivanje u kulturne, e, kulturna događanja i svi kažu da se to može učiniti tako što će se posjećivati takva kulturna mjesta, posjećivati spomeniki, spomenici i učiti da, na taj način. Jedna od e, mjera kad smo preuzeli europske propise u talijanskom parlamentu na početku ovoga saziva tu smo uključili jedan, jednu odredbu koja se tiče upravo edukacije e, nastavnika. I to je ključno ako se želi e, na strukturalan način e, intervenirati u to područje. Puno hvala na ovom zadnjem javljanju. Radilo se vrlo emocionalnoj raspravi, napetoj raspravi, ali to je dobro da pokažemo i strast i da drugi primijete da su kultura i obrazovanje nešto što je nama važno. I velika mi je čast sada na koncu pozdraviti povjerenika za obrazovanje, kulturu i sport Tibora Navračića. Lijepo da ste svratili i ja bih vas sada zamolila da iznesete svoje izlaganje i time završite današnji sastanak. Izvolite, gospodine Navračić, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavajućom, uvaženi zastupnici Europskog i nacionalnih parlamenta. U ova zadnja dva dana imao sam eh, puno prilike za razmišljanje za razmišljati o um, ključnim aspektima Europske godine kulturne baštine. Moment da pogledamo u budućnost u kojoj kulturna baština igra ključnu ulogu, u kojoj joj se pruža bolja podrška i bila su ova dva dana prilika kako da uh, tu viziju pretvorimo u stvarnost. Isto tako ova dva dana su bila odlična prilika za mene da vam se osobno zahvalim što ste podržali ovu krasnu inicijativu. 2017. vaša je podrška bila ključna kada smo E, napokon odobrili odluku o održavanju ove godine. Zatim ste nam pomogli da osiguramo i potrebna financijska sredstva. 2018. je vaša podrška bila i dalje konstantna u organizaciji brojnih evenata diljem Europe. Vaši su kolege e, upoznati s održavanjem, s obilježavanjem te godine, promovirali ste je u vašim zemljama, pridružili ste se odborima nacionalnih koordinatora. I najvažnije, Europsku godinu kulturne baštine ste e, doveli u živote vaših građana. I svi ti napori su se isplatili. Preko 6 milijuna ljudi je ove godine sudjelovalo u 11,5 tisuća raznoraznih događaja i u i 8 tisuća projekata je dobilo oznaku projekt godine. Jako je važno da se obraćamo mladim ljudima. Oni su ti koji će nastaviti brinuti se o našoj baštini. Jedan primjer takvih projekata je projekt Otkri Evropsku uniju, Discover EU. To je projekt koji je pokrenula Europska komisija sa sredstvima Europskih parlamenta. 15 tisuća e, mladih evropljana je dobilo besplatne karte kako bi e, posjećivalo kulturnu i prirodnu baštinu, kako bi upoznalo svoje okruženje i druge ljude te osjetilo što znači biti evropljaninom dvoje od njih su postali posebni e, istražitelji i na socijalnim medijima su objavljivali svoja iskustva o kulturnom nasljeđu i pozivali svoje prijatelje da također iskoriste tu priliku i uživaju u tome. Još jedan važan projekt bile su karte e, povijesti koje je zajedno, koje je razvio e, zajednički Centar za razvoj Europske komisije. Na taj način e, su spomenici nadohvat ruke, to jest nadohvat prstiju, budući da su online, svih korisnika, a vode projekt Europska unija i partneri. Mape povijesti e, pružaju pristup digitalnoj kolekciji Europeani koja sadrži 15 milijuna umjetničkih dijela, knjiga, E, te e, artefakata iz muzeja diljem Europe. Do sada je ta platforma privukla gotovo 15.000 korisnika i svakoga dana radimo na tome da taj broj bude što veći. Ti dobri brojevi i odlične inicijative su e, dovele do toga da se ljudi diljem Europe udružuju i ponovno otkrivaju svoje kulturno nasljeđe. Dakle, događaj koji se organiziraju u na trgu najmanjeg sela i u najvećem gradu e, potakli su e, ponovno otkrivanje kulturne baštine. Još jedan primjer e, bila je inicijativa Zvonjave. Na Međunarodni dan mira 21. rujna zvona u crkvama i općinama su zvonila u 14 europskih zemalja. Taj simbolični akt nas je podsjetio da iako govorimo različite jezike i imamo različita gledišta i različite povijesti, da zvonjava zvona prenosi univerzalnu polu, poruku ujedinjenja, mira i nade u budućnost. Vidio, sam kako ta iskustva omogućuju ljudima da analiziraju vlastita lokalna, regionalna i e, nacionalna iskustva i zbog toga možemo i prepoznati e, kako se naše identiteti i kulture zapravo preklapaju. Siguran sam da i vi znate da su naše europske povijesti povezane povijesnim kulturnim iskustvima. To je osobito važno u ovom trenutku s obzirom na e, napetosti kojima svjedočimo u EU i bilo bi dobro da se podsjetimo najvažnije lekcije ove godine, a, da, a to je da više onoga što nas ujedinjuje nego što nas razjedinjuje. Taj, e, to je zapravo baš ono što je najviše obilježilo ovu godinu. E, ova je e, Europska godina kulturne baštine bila jedna vrlo uključiva inicijativa, uključila je sve europske institucije, europske zemlje, devet zemalja partnera i čitav niz, vrlo širok raspon zapravo dionika. Na primjer, europski, ali još je tu projekta, Europski parlament je sa 800 tisuća eura da, um, želi financirati istraživanje 1500 židovskih groblja u Europi. E, taj će projekt isto tako um, vidjeti koje su najbolje prakse u očuvanju tih e, groblja i potaknuti sudjelovanje i lokalnih zajednica. A zašto je to važno u kontekstu ove godine? Pa ta groblja predstavljaju Mm, našu zajedničku priču. Za mene to je zapravo glavni razlog zašto moramo očuvati povijesne e, lokacije. Time što ćemo njima osigurati budućnost, nama ćemo osigurati znanje koje nam je potrebno za svakodnevni život. To je također očito u pripremnim mjerama europskih parlamenta kako bi se promicali inovativni poslovni modeli u Europi 30% baština je u rukama privatnih korisnika. Oni imaju ključnu ulogu. Osigurati održavu budućnost tim kućama omogućemo budućim naraštajima da vidimo kako su živjeli njihovi preci i omogućit će nam analizu svega što smo postigli. Europska godina kulturne baštine će završiti za nekoliko tjedana, no ako želimo osigurati da kulturna baština ostane e, na vrhu političke agende. U svibnju sam dao prijedlog nove europske agende za kulturu. Želimo e, priznati kulturnu raznolikost kako bi e, Europa postala povezanija i gospodarski konkurentnija i kako bismo izgradili snažnije odnose sa partnerima diljem svijeta. Centralni stup te agende je Um, dokument o kulturnoj baštini kojeg ću predstaviti 7. prosinca na zatvaranju Europske godine kulturne baštine u Beću. Tu ćemo uh, pokazati taj će plan zapravo biti, um, će sadržavati smjernice za naš budući rad. Ako krenemo sa mjerama koje komisija provodi diljem godine u skladu sa načelima sudjelovanja, održivosti, zaštite i inovacije pokriče teme poput jamstva za mlade, pristupačnost e, spomenika e, inovacija i znanost će nam također biti e, prioriteti. Akcijski plan može također poslužiti kao inspiracija za regije i za gradove u Europi baš kao i za sve naše organizacije i mreže koje se brinu o kulturnoj baštini u pripremi njihovih aktivnosti ne možemo imati snažnu e, politiku bez odgovarajućih financiranja. Zbog toga je komisija predložila, predložila da se proračun poveća na 1,85 milijardi eura u sljedećem e, vfo dakle nakon 2020. Pregovori oko proračuna su trenutačno u tijeku i kao uvijek nisu jednostavni. Ovo je trenutak za sve nas. Za sve nas koji vjerujemo u e, mogućnost da baština bude temelj Europe. Da budemo jedni uz druge i borimo se za to. I uz vašu podršku siguran sam da ćemo to ostvariti. Hvala svima na e, napornom radu i veselim se što ćemo se vidjeti na e, ceremoniji zatvaranja Europske godine kulturne baštine u prosincu u Beću. Hvala vam. Hvala vam, gospodine povjereniče. I doista se mogu složiti s vama. I iskoristila bih priliku da vam svima iskažem veliko hvala. Hvala što ste tako aktivno sudjelovali na ovoj dvodnevnoj konferenciji u Europskom parlamentu. Ali hvala vam i na tome da ste pridonijeli tome da Europska godina kulturnog nasljeđa djeluje i nakon 2018. odnosno da ima učinak i nakon 2018. i mislim da je to najveći izazov ove tako važne kulturno-političke inicijative na europskoj razini. Dakle, to postizanje određene održivosti projekta. I ovim riječima bih završila današnji sastanak i ja bih sve predstavnike nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta i naše uzvanike pozvala na jedan kratki koktel u ovoj zgradi, jedan kat niže i tamo onda možemo dalje voditi razgovore. Hvala što ste bili ovdje, hvala i na prevođenju, prevoditeljima koji su kao i uvijek bili od velike pomoći. Dakle, puno hvala i još jedan zadnja informacija. Na izlazu naći ćete informacijski materijal, studije i brošure. A sada doista zadnja rečenica. E, još ćemo napraviti jednu veliku zajedničku fotografiju ovdje u dvorani. Stoga bih zamolila da svi dođete naprijed da napravimo fotografiju i i još jedan puta svima hvala, a s članovima odbora vidimo se danas popodne.